Mes chers bonjour. Drage kolegice i kolege, dobar dan. Evo, dobrodošli. Drago mi je što smo opet zajedno. Imamo zaista e, velike obveze, značajne obveze i i jedna od velikih obveza je da više nemamo e, plastične boce u ovom odboru. Evo pogledajte, imam staklenu bocu. Hvala i konferencijskim prevoditeljima e, što ste s nama. Nadam se i također da ste se vi lijepo odmorili i da ste evo sada zaista spremni jer e, ove godine evo Viktor e, Viktore evo govorim eto pod tvojim nadzorom jer ovo će biti zaista teška godina jer obveze koje ćemo morati preuzeti biti će ambiciozne, ali također e, obveze koje će e, značiti i e, konkretne rezultate, izmjenu svakodnevnice života evropskih građana da znači promet i prijevoz bude nešto kvalitetno i da se ne pati tokom tog putovanja. E, idemo sada na usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nema primjedbi, možemo onda dakle usvojiti dnevni red. A e, sada dakle evo komunikacija e, predsjedavajuće. Nemamo dakle nikakvih komunikacija sa strane predsjedavajuće. A što se tiče zapisnika, zapisnik se može dakle usvojiti 10. E, srpnja, 24. srpnja. Imali primjedbi? Nema primjedbi. Idemo sada na e, četvrtu točku dnevnog reda, opći proračun e, Europske unije za 2020. godinu. Svi, dakle, odjeci mi možemo se ponovno pozabaviti s ovom temom, temom koje smo se pozabavili prije ljetne stanke, dakle proračun za 2020. godinu. Um, um, mi ćemo eh, raspravljati o tome nakon e, što se o tome raspravi na e, odboru za proračun. Dajem dakle sada riječ izvjestitelju, nakon toga izvjestitelju u, u sjeni, a nakon toga zatražit ću i mišljenje Europske komisije. Naravno, e, želim vas podsjetiti da ćemo uskoro izglasati amandmane. Mi smo dali rok prije ljetne stanke. 9. rujna, dakle, u 15 sati to je rok za dostavu Evo, dakle, to je zaista e, kratak rok, e, međutim, e, to je ipak dovoljan rok kako bismo se mogli uhvatiti u koštac s tim obvezama, dakle, vezano za proračun. Evo, gospodine izvjestitelju, dobrodošli, dobar dan, dajem vam riječ. Hvala, hvala kolegice i kolege na ovim amandmanima. Mogu podupreti brojne amandmane. Imamo priliku da razmjerimo mišljenja vezano za ovo mišljenje želim naglasiti, dakle treba nam jedna potpuna reforma europskog e, prometa, financiranja europskog prometa i izazovi koji su pred nama, posebice vezano za borbu protiv klimatskih promjena, e, vezano e, za ispunjavanje obveza iz Pariškog klimatskog sporazuma. Zbog svega toga mislim da nacrt proračuna nije dovoljan za ispunjavanje tih obveza i hvatanju koštac e, s tim e, izazovima i da moramo odmah početi reformirati e, taj prometni sektor. Dakle, proračun za 2020. bi mogao biti prvi korak, međutim ne u ovom obliku kakvom su ga definirali e, komisija i vijeće. Dakle, evo, ukratko, e, vijeće je predložilo nediskriminirajuće rezove u čitavom nizu stavaka i vezano za financiranje e, željezničkog prometa, to je najbolji način. E, I također ove projekte vezano za interoperabilnost, za rješavanje uskih grla i ja sam predrožio da se vrati ovaj nacrt proračuna vezano za sve e, rezove koje je nametnulo vijeće, posebice i e, za financiranje projekata ne samo u teretnom prometu, već i u putničkom prometu. Tu imamo neke elemente vezano za elektrifikaciju te za ubrzanje e, znači, projekata vezano za održivu urbanu mobilnost. E, također treba nam strože smjernice vezano za e, financiranje projekata koji se odnose na promet u EU. Znači, EU mora biti ključan element za, i mjerilo za financiranje svih projekata, dakle ne smijemo financirati projekte koji ne uzimaju u obzir element zaštite okoliša, to e, zaista mora biti temeljno polazište e, svugdje. Također moramo i uzeti u obzir i e, ovu koheziju, znači i kohezija i ovi elementi vezano za financiranje regija, to također nije bilo uzeto u obzir u ovom nacrtu. Hvala vam lijepa i evo, izvolite, iznesite komentare. Predsjedavajuća, hvala, hvala vam na mm, izlaganju gospodine Marinesku, izvolite. Hvala. Hvala izvjestitelju na ovom e, predloženom nacrtu mišljenja. Želim e, samo e, zamoliti da na kraju da ovaj završni prijedlog proračuna temelji na evaluaciji vezano za e, CEF, da se tu uzme u obzir mogućnost e, trošenja novaca, dakle kako e, će sve stavke e, CEFA, ovog, dakle mehanizma za, za povezivanje Europe i financijske instrumente, dakle kako vi predlažete trošenje novaca, jer ključni element je kako iskoristiti ta financijska sredstva, a ne da se na kraju samo uzmu u obzir uzme obzir trošenje novaca, znači jesu li neke zemlje iskoristile e, ta financijska sredstva ili nisu. Dakle, želio bih da vidim da e, kada e, iznesu završni prijedlog da se vidi kako su oni procijenili svaku pojedinu stavku i kakve su mogućnosti da se iskoriste sva financijska sredstva koja su alocirana za e, pojedinu stavku. E, predsjedavajuća, hvala. Da, ovo vezano za revaluaciju od komisije, to je zaista vrlo bitno. Evo, e, stranka socijalista i demokrata. Dakle, ja ću zamijeniti moju kolegicu, gospođu Garbini. Ja ću se obratiti na rumunjskoj kolegice i kolege. Ispričavam se zbog izostanka na današnjoj raspravi e, vezanoj za e, e, nacrt općeg proračuna Europske unije za 2020. godinu. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za SD. Ja sam dio izaslanstva u Moldovi. Ja sam preuzela ovaj predmet od prethodnog saziva parlamenta, gospođe Izabela Del Monte. Hvala vam na ukazanom povjerenju vezanom za ovaj predmet i nadam se dobroj suradnji, nadam se ostvarivanju vrlo dobrih rezultata za proračun za 2020. godinu. Dakle, promet igra važnu ulogu kada je u pitanju opći proračun Europske unije za 2020. godinu. Naime, to je način na koji e, unutarnje tržište može učinkovito funkcionirati također i na temelju kojeg se europski građani mogu na učinkoviti način kretati. I vrlo je dobro što je proračun za 2020. vezan za promet veći u odnosu na 2019. godinu. Međutim, e, e, loše je to što vijeće pokušava smanjiti određena, određena sredstva određena dakle namjenska sredstva 2050. bismo trebali postići praktički nultu stopu e, emisija u e, prometnom e, sektoru kako bismo mogli ispuniti ove obveze koje proizlaze iz Pariškog klimatskog sporazuma. Ovaj e, nacrt e, daje naglasak na kvalitetu projekata, e, a ne na dimenziju kada dakle se ti projekti financiraju. Također tu je naglašena i ova komponenta borbe protiv klimatskih promjena. A što se tiče ovog dakle, mehanizma CEFA, u Europi trebali bismo imati bolji način financiranja za promet sa nultom stopom emisija, ali također trebamo i raditi na prekograničnim e, regionalnim e, željezničkim e, poveznicama. Također trebali bismo veću pozornost posvetiti financiranju mjera vezano za povećanje razine sigurnosti putnika, te također moramo se posvetiti ranjivim kategorijama putnika kao što su pješači, biciklisti i tako dalje. Ovaj e, nacrt e, pokušava e, omogućiti veću razinu transparentnosti u odnosu dakle, na javno, javnu nabavu. Vrlo je važno da i naručitelji i izvođači se obvežu da omoguće određenu razinu kvalitete kako bi se omogućila transparentnost prilikom procesa javne nabave. Ja sam dodala ovdje nekoliko amandmana, uvrstila nekoliko amandmana i nadam se da ćemo moći uravnotežiti e, ovaj ukupni prijedlog. Sutra ćemo glasovati o amandmanima. E, rok je 9 e, rujna. Ja ću također podnijeti neke amandmane i žela bih također i da vi podnesete te amandmane. Hvala, gospodine Terese. Žela bih vas podsjetiti na sljedeće dakle trenutno proračun za promet, e, on je dakle e, ostao na istoj razini, nije smanjen e, smanjen je ZPP, politika kohezije, dakle razina je ista, ali sada je pitanje što će se dogoditi sa Brexitom. I evo, sada upirem pogled u jedan od velikih specijalista, stručnjaka našeg odbora, gospodina De proračun za promet e, treba uvijek gledati ne kao trošak, već kao svoje svojevrsno ulaganje, to je dobro, e, to je nešto dobro za sve, i za zaposlenost, i e, za klimu, i za dugoročnu infrastrukturu i dakle kada kažemo da se e, smanjuje proračun, ne, dakle ključna je e, bitka e, zadržavanje te razine financijskih sredstava i dalje važna je kvaliteta, ne možemo si dopustiti pojave u proteklih deset godina, dakle smanjenje od 10%, i što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, prometni sektor će morati uložiti zaista velike napore E, dakle, moramo zadržati istu razinu financijskih sredstava, ali se moramo usredotočiti na neke nove segmente. Gospodine e, Jose Ramon, e, kako ste? Dobar dan, izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Želio bih ustrati na sljedećem. Proračun za 2020. mora biti ambiciozan e, za prometni sektor. To je ključan element vezano za e, kretanje roba i e, putnika u EU. U tom proračunu moramo imati političke prioritete vezano za promete ponovno pokretanje gospodarskog rasta, stvaranje novih radnih mjesta, veća razina konkurentnosti, bolje, bolja ulaganja u segmentu inovacija i istraživanja i znanosti. I e, treće, dakle, poboljšati regionalnu i nacionalnu koheziju kako bismo što bolje mogli povezati europske građane. Nadalje, europska ulaganja u prometnoj infrastrukturi e, moraju naglasiti učinkovitost te konsolidiziranje izazova u području borbe protiv klimatskih promjena. I upravo zbog toga moramo biti e, usmjereni prema rezultatima, treba nam e, učinkovito e, korištenje tih fondova, fondove zapravo koje financiraju svi europski građani. Nadalje, postoji još nešto, nešto što sam spomenuo u srpnju, a riječ je o sektoru turizma. A on je povezan sa prometnim sektorom, treba nam e, specifično e, e, financiranje turizma, treba nam posebna proračunska stavka, dakle turistički sektor igra veliku ulogu u gospodarstvu, on generira ekonomski rast, radna mjesta i u državama sa turističkim potencijalom tamo kriza nije bila tako teška, odnosno ta kriza je prevladana upravo zahvaljujući doprinosu turizma. I e, ovdje također navodim i CEF, riječ je o ključnom e, e, mehanizmu za turizam i također želio bih nešto reći i ovim koridorima moramo se usredotočiti na e, povezivanje građana i gradova. I e, želio bih još nešto reći vezano za e, obvezu, odnosno obećanje vezano za digitalizaciju i za dekarbonizaciju na globalnoj razini. To mora biti prioritet. Moramo predvidjeti ulaganja u projekte projekte e, u korist digitalizacije i dekarbonizacije. Evo, dakle, to su e, najvažniji politički elementi. Hvala e, gospodine zastupniče, da točno je, turizam bi zaista trebao biti ključan element Robert, e, dobar dan. E, hvala, dobar dan. Evo zaista drago mi je vidjeti vas sve. E, ja ću se usredotočiti na nacrt mišljenja, nekoliko toliko na glasovanje. Dakle, europski proračun bi trebao značiti jedan pristup usmjeren prema ulaganjima. Tu se mora pokazati dodatna europska vrijednost. Trebao bi pojačati ekonomski rast, zapošljavanje i prema našem E, mišljenju e, cera, dakle trebamo imati e, veći naglasak na konkurentnost, prometna infrastruktura je kralježnica slobode kretanja robe i ljudi. Što se tiče ovog financiranja projekata vezano za promet i u CERU i u ovom drugome, trebamo reći da pored ovog elementa vezanog za borbu protiv klimatskih promjena moramo omogućiti jedan stabilan proračun kako bismo mogli zadržati vjerodostojnost trenutnih projekata i kako bismo mogli omogućiti dugoročne projekte i kako bismo mogli dovršiti projekte koji imaju visoku razinu europske dodatne vrijednosti. Mi ćemo podnijeti određene e, amandmane koji se odnose e, i na ekonomsku održivost e, prometnih politika i naravno ekološku, ekološki aspekt i želi bismo da dobijemo potporu. Hvala vam. Hvala. Hvala Robert. I Guje, gospođa Kutera, izvolite. Hvala. Hvala. Ja bih također e, žela e, se zahvaliti izvjestitelju koji je naglasio važnost ovog e, neuspjeha primjerenog načina financiranja prometnog sektora i naravno Europske EU imamo vrlo ambiciozne klimatske ciljeve koje bi trebalo harmonizirati, uskladiti sa našim međunarodnim obvezama, sa pariškim sporazumom. Moramo biti vrlo oprezni kako ne bismo polučili neželjene učinke kada e, osmišljavamo naše politike. Moramo voditi računa o zaštiti osjetljivih e, socijalnih skupina, a s druge strane trebamo im omogućiti pristup e, prometu odnosno prijevozu, trebamo biti samouvjereni, ali također moramo e, uzeti u obzir i ove troškovne aspekte. To je vrlo važno ukoliko želimo omogućiti učinkovitu borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, trebamo pomoći ne samo ranjivim e, skupinama, socijalnim skupinama, već i ranjivim regijama. Dakle, trebamo povećati ovdje proračun kada e, je u pitanju promet, a drugo, turizam. E, turizam nije specifičan element u europskom proračunu, međutim, mišljenje koje sada sastavljamo mora uzeti u obzir turizam jer je važnost turizma važna kada je u pitanju promet i socijalna kohezija ali i e, rast i e, ekonomski napredak jer tijekom krize u Grčkoj turizam, turizam koji je naravno e, interno pitanje, interna tematika, zapravo turizam je omogućio rast, omogućio je uspješan razvoj lokalnih zajednica i poboljšao je ugled zemlje i moramo uključiti, konkretno, specifično uključiti turizam u europski proračun i e, treba nam jedna sveobuhvatna politika jačanja turizma u Europi. Hvala. Hvala vam e, komisijo, izvolite, dajem riječ, e, više se nitko ne želi javiti, nemate više pitanja. Ne, Dakle, izvolite, Europska komisija, e, gospođa Montanjo. Evo, molim vas, odgovorite konkretno na ova pitanja, pitanja zastupnika i izvjestitelja. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prije svega, e, e, komisija podrži, drži se ovog nacrta proračuna koji je usvojen u svibnju. Vi znate da u sklopu trenutnog e, višegodišnjeg financijskog okvira da smo imali određene nagomilane, e, nagomilana financijska sredstva i obveze e, vezano za financiranje projekata u prometu. Dakle, E, treba nam manje sredstava na početku razdoblja, treba nam više sredstava na kraju razdoblja kada su dakle e, ti projekti u jednoj zreloj fazi, dakle ovaj nacrt e, proračuna koji je predložila komisija, on je dovoljan, međutim on je zaista potreban i naravno komisija podupire sve vaše prijedloge vezano za povratak na ove početne iznose u odnosu dakle na ove rezove vijeća rezove koje iznose 104 milijuna eura, dakle mi u potpunosti podupiremo ove zahtjeve vezano za povratak na početne iznose, a što se tiče ove pilotne, pilot projekte i pripremne, e, pripremna djelovanja, jer naravno upućeni su i određeni amandmani, podneseni su određeni amandmani vezano i za ove pripremne e, projekte. Žela bih reći da ova e, druga runda nije još održena. Prepostavljam da ćemo imati još prilika za dodati još neke stavke i naravno mi ćemo sve to skupa proučiti kada se pak sve to skupa pojasni. A konkretno što se tiče komentara i pitanja, posebice gospodina Marineskua. To je već nešto o čemu, e, dakle, to je bilo e, već spomenuto, dakle, e, vezano za CEF, riječ je o zrelim projektima i ukoliko bi smo vidjeli, ukoliko dođe dakle, do povećanja ovih sredstava vezano za CEF, mi procjenjujemo da bismo ih mogli apsorbirati. Predsjedavajuća, hvala vam, gospođo Montanjo. Žela bih nešto e, dakle, podsjetiti na nešto. Komisija predlaže, dakle, mi raspolažemo i kada vi kažete da mi nećemo promijeniti ove proračunske stanke, moram reći da me to smeta. Smeta malo iz dva razloga. Prvo, možda možda niste bili toliko pogođeni eh, ovom, ovim valom vrućine ovog ljeta i izostankom, odnosno uništavanjem bioraznolikosti. I žela bih podsjetiti da, vezano za proračun, eh, udio prometa eh, u jednom ambicioznom proračunu koji bi išao u, koji bi bio na tragu ovog kopa 21 Ehm, dakle, najambicioznija mjera bi bila bi 9%, a to nije dovoljna razina. Dakle, ja vam konkretno reći, mi nećemo dopustiti, Europski parlament e, neće e, dopustiti e, da nas se na neki način vara. Dakle, Europska komisija je rekla da će dekarbonizacija europskog prometnog sektora biti prioritet. I dakle, mi ćemo biti ti koji ćemo zadati ritam koraka, mi ćemo zaista se e, mi ćemo naglasiti. A sada dajem riječ izvjestitelju gospodinu Danielu Freudu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala vam kolega na svim mojim komentarima i već sada se veselim našoj budućoj raspravi i uvezano za amandmane i onda ćemo nastaviti s našim djelovanjem u tom pogledu. Hvala. Podsjećam da sutra uzmite sa sobom uh, karticu za glasovanje jer ćemo glasovati o amandmanima. Dakle, sutra o ovim proračunskim amandmanima, sutra. A nakon toga moći ćete podnijeti amandmane uh, do 9. Uh, rujna vezano za ovo pitanje mišljenja za mišljenja za odbor za proračun. Idemo sada na iduću točku dnevnog reda. Hvala, hvala gospodine izvjestitelju. E, očekujemo dakle vaše amandmane sutra. A sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, razmjenu e, mišljenja između komisije Europskog koordinatora za e, e um, transevropske mreže. Jesu li svi koordinatori nazočni? E, izvolite možete mi se pridružiti ovdje na podiju i e, Carlos Seki. Izražavam vam e, dobrodošlicu. On je koridor ovog e, mreže. Mathieu Groš, koji je koordinator ovog istočno-zapadnog sredozemnog koridora, te gospodina Peter Balaša, koji je koordinator za e, koridor između e, Sredozemlja i Sjevernog e, mora. Izvolite, izražavam vam dobrodošlicu. I naravno Herald Reuters koji je direktor za RTT pri glavnoj upravi MUV. Tu veux prendre la parole, Leïla Allez, nous allons commencer ces auditions et ces échanges. Dakle, evo, započinjemo ovu razmjenu mišljenja. Izvolite. Dakle, usredotočeni smo na ove eh, transeuropske mreže na početku ovog saviziva, znači kada eh, moramo definirati politiku mobilnosti i proračun nakon 2020. Važno je da zajedno razmotrimo, podrobno razmotrimo ovih eh, ove eh, koridore. To mora biti ključan element ovih transeuropskih koridora. Moramo saslušati ovog koordinatora za transeuropske mreže, Devet koridora, evo željela bih vas samo podsjetiti, devet koridora te horizontalni prioriteti, a oni će biti e, srž e, ove politike vezano za transeuropske mreže i to je sve definirano 2013. Dakle, nisam ja odgovorna za e, to. Tada nisam bila zastupnica. Dakle, prije nego što pređemo na ovu tematiku koridora, željela bih Dakle, Europska komisija bi nam trebala e, iznijeti svoje stajalište vezano za napredak, vezano za ove transeuropske mreže i za budući razvoj. Dakle, izražavam vam dobrodošlicu, ali prije svega dajem riječ e, gospodinu Eraldu Reutersu kako bi nas izvijestio o izazovima 12 minuta imate i nakon toga pozivam ova tri koordinatora kako bi iznijeli svoje stajalište e, vezano za trenutno stanje, vezano za ograničenja. Evo, e, e, moramo odmah krenuti na radu u petoj brzini. Znam da smo suočeni ponekad sa određenim problemima, ali eto, mi moramo zaista e, žestoko krenuti na posao, e, dajem e, sada gospodinu Reutersu. 12 minuta imate točno. Hvala gospođo predsjedavajuća i časni članovi. Hvala vam na ovoj E, prilici da e, vam se obratim na početku novog mandata, novog saziva. E, mi ćemo se naravno uhvatiti u koštac sa ovom politikom koja se odnosi i na infrastrukturu, ali tu se to je i politika koja se odnosi i na standardi, na promet općenito, jer mi predviđamo jednu reviziju koja će biti uranjena i eh, ovaj odbor će se tim baviti u razdoblju od 2021. do 2023. godine. Eh, ja ću održati izlaganje na engleskom jeziku, ispričavam se, gospođo predsjedavajuća, eh, ali evo, sladovi su pripremljeni na engleskom jeziku. Što dame i gospodo, pred vama vidite i samu strukturu trans e, evropske e, željezničke mreže, odnosno mreža koja zapravo predstavlja sve ove cjeline, s jedne strane ceste, željezničku infrastrukturu, unutarnji promet, e, luke, zračne luke, morske luke i kopne luke, te kompletnu infrastrukturu koju na taj način možemo uhvatiti na jednom zemljovidu. Sve to skupa zapravo obuhvaća jednu široku mrežu cesta, a isto tako i željezničkih pruga, a isto tako i čvorišta koje sve zajedno povezuju sve regije Europe. E, imamo jednu osnovnu mrežu koju treba dovršiti do 2030. godine i jednu sveobuhvatnu mrežu koju treba dovršiti do 2050. godine. Same procjene za e, sveobuhvatno kompletiranje ove mreže e, zapravo tiču se ukupnog e, iznosa koji je 1,6 milijuna dodatnog BDP do 2030. godine koji će stvoriti 7,5 milijuna radnih mjesta. Ali kad pogledamo vidimo da imamo puno projekata koje se izvršavaju tisuće ljudi koji su zaposleni oko samih projekata. Naravno da i očekujemo da i nakon implementacije samih svih ovih točaka i svih ovih radnih mjesta koje su otvorene koje će upravo e, biti na neki način očuvani na čitavom kontinentu. Neki ključni e, elementi koje želimo naglasiti jesu prekogranične naravi, jer isto tako sve ono što je dovelo do ovog zakonodavstva e, ticalo se samih nacionalnih zakonodavstva 27-28 nacionalnih mreža koje nisu povezane, a nisu ni prekogranično povezane. To je bila situacija od koje smo krenuli. To su infrastrukturni projekti koji su uključeni, usko povezani sa E, samim očekivanja od prometa i transporta, ne samo da moramo se pozivati prekogranično, već isto tako moramo biti sigurni da su sami sustavi interoperabilni i isto tako da u svim ovim vrstama prijevoza imamo interoperabilnosti i zbog toga je isto tako i mreža izuzetno važna i jednako tako moramo usvojiti standarde koje će biti i važiti za sve. E, što se tiče, s obzirom da je riječ o transeuropskoj prometnoj mreži, moramo osigurati pristupačnost svim regijama u Europskoj uniji, a upravo zbog toga smo isto tako imali jedan sveobuhvatnu osnovnu mrežu koja obuhvaća sve regije i sve krajeve. Dakle, nije riječ samo o infrastrukturnim projektima, već je doista riječ isto tako i o harmoniziranim standardima koji trebaju osigurati situacija slobodno kretanje, te isto tako, dakle, kretanje bez ikakvih prepreka. 21 sustav e, sigurnosti koji nisu međusobno usklaženi i zbog toga imamo MRTS e, koji treba harmonizirati sve ove sustava, a isto tako idemo i van toga i osvrćemo se isto tako i na sve one inovativne, pametne strukture koje isto tako trebaju uvesti nove standarde e, kroz naše politike, a kada je riječ o its i digitalizaciji koji su izuzetno važni, ali isto tako kada je riječ o alternativnim gorivima. Također ovdje dolazimo i do svega onoga što ste ovdje već naznačili. To su područja da isto tako na neki način zakrećemo od tradicionalnih prema e, novim, e, dakle svim e, težnjama. To moramo učiniti, moramo ubrzati postupke. Još dvije točke koje moramo staviti naglasak na same čvorove i tu možemo razlikovati različite čvorove, isto tako i različite vrste prijevoza, bilo da je riječ o terminalima zračne ili cestovne, ali isto tako i urbane čvorove, jer u različitim e, vrstama prijevoza oni se ovdje susreću i spajaju. Dakle, ključni e, ciljevi koje sam spomenuo e, su povezani ujedno i sa ovim izazovima. Da li ove ciljeve do 2014. 30 godina ova osnovna mreža može biti dovršena. Naravno, moramo imati jamstvo da imamo dovoljno e, proračunskih sredstava kako bismo to ostvarili u nekim točkama koje ste imali na dnevnom redu. E, riječ je o upravo proračunskim sredstvima. Mi smo naglasili naše potrebe, e, Vidite ste i ovdje, vidjet ćete 550 do 600 milijardi eura do 2030. godine, ali u samom proračunu 2020. godine bit će jako važan u ostvarivanju ovog upravo ubrzavanja samih prioriteta zbog toga je ova druga točka izuzetno važna i bit će jedna od ključnih točaka kada je riječ o, e, bi će biti isto tako i riječ o reviziji TNT-a, a isto tako kad je riječ o stvrtanju investicije i usklađivanje sa nacionalnim planovima u vašim državama, možemo promatrati da se upravo rasprave vode e, upravo u ovom trenutku kad je riječ o TNT-u i širenju transeuropske prometne mreže. Moramo isto tako i nastaviti u pogledu dakle, i ostvarivanja implementirajućih elemenata i segmenata u samom mrežu. Mi ne možemo imati e, dakle, zaustavljanje bilo kakvih projekata u ovom kontinuitetu, jer kontinuitet je izuzetno važan i ubrzanje je također važno. Tradicionalni projekti poput e, onih u prošlosti, e, mali ili veliki su važni, međutim moramo se prebaciti i na ubrzanje, isto tako na pojam održivosti, a isto tako i sigurnosti, te alternativnim gorima, a isto tako tako i sigurnost usluge. Isto tako je važna i mobilizacija ne samo od Europske unije, već i iz država članica, e, isto tako javno privatnih e, e, izvora koji su strahovito važni. Kako bismo se ovo ostvarili, kako bismo bili ambiciozni, imamo evropskih koordinatora, trojca su među nama koji će nam omogućiti da razumijemo važnost samih koridora. Peter Balaš, Goš i Karčeki e, su s nama koji kao koordinatori mogu upravo se isto tako obratiti samim dionicima i biti na neki način izvan svega onoga što mogu same javne službene osobe i sami povjerenici, te mogu upravo u detaljnom E, izraditi planove na lokalnoj razini, vidjeti što je to važno, a isto tako i koordinirati sve aktivnosti oko planova, upravo zato što je jako važno da budemo na vrijeme sa svim tim koracima koordinacije. E, devet e, koridora koji prolaze kod čitavu Europu, a isto tako kao što ste vi predsjednici istaknuli, imamo dvije horizontalne prioritete, RMTS, e, isto tako i ICF koji su međutim povezani. Kao što sam rekao, mi ćemo revidirati e, samu uredbu TNTA, a a e, isto tako se nam da će to biti u ovom sazavu. Izuzetno je važno da to učinimo, jer znamo da iz prethodnih revizija da je jako važno da se mora naglasak staviti i u okviru ovog odbora da je politika TNT-a, a kada je riječ isto tako o implementaciji samih standarda, kada je riječ o bilo kojem od prevoznih sredstava, a isto tako alternativa goriva, ITS i tako dalje, je strahovito važno stoga će ovaj odbor imati veliku ulogu za buduće razvoj i kretanja. Mi smo upravo e, pokušali anticipirati e, neke segmente studija koje bi se trebali dovršiti u 2020 godine u proljeće. E, javno savjetovanje je završeno tijekom srpnja 2019. godine, a isto tako imali smo i konzultacije koje ćemo usmjeriti na razdoblje rujan 2019. do, e, do svibnja 2020. godine. Nakon toga e, ćemo moći ići prema jednom formalnom prijedlogu i koje će uputiti komisija u prvom polovoću 2021. godine, a to je upravo i onaj vremenski slijed koji smo i pokušali na neki način a isto tako i komisija se suglasila time, a isto tako s time e, će nastaviti i nova komisija. Ono što želimo naglasiti jest e, planiranje samog e, mreže. Je li ona dovoljna, je li dovoljno, uskad da li uključuje i same urbane čvorove, da li su poveznice između samih zemalja postignute. To jest e, karakteristike same mreže, interoperabilnost, standardizacija, novi koncepti mobilnosti, a isto tako vjerujemo da ćemo voditi raspravu i o tome da li će se raspravljati o tome alternativnim gorivima i o nekim drugim segmentima. Što se tiče korištenja mreža, ali implementacije same mreže su pitanja koje je gospodin Marinesku postavio. Figurno e, ćemo i ova pitanja e, staviti na dnevni red, prikazati gdje se nalazimo u ovom trenutku, gdje se nalazi ove sveobuhvatne prometne mreže TNT-a, a isto tako i koristit ćemo se svih onih e, elemenata i segmenata, te isto tako dionika, informacija koje ćemo od njih dobiti. Još dva slajda i bit ću gotov sa svojom prezentacijom. Što se tiče CEF-a, instrumente za povezivanje Europe, e, to je bio jedno od e, točaka na dnevnom redu, ali jedan od ključnih aspekata kada je reč o implementacije same e, politike TNT-a. Naravno, Sigurno želimo naglasiti da je isto tako važno da se projekti obuhvate, ali i TNT i CEF u ovom trenutku su zajednički postavljeni i organizirani. Imali smo rasprave u prethodnom sazivu o e, CEF-u 2, a isto tako smo se suglasili oko toga da između Vijeća Europe u jednoj dugoj i sveobuhvatnoj raspravi u kojoj su dali gospodin Marnesku kao izvjestitelj. Sve do četiri sata jutro su sastavili rasprave i pitanje koje se postavili koje su značajke samog proračuna cf 2 Potpuno je jasno da moramo preusmjeriti naše snage e, na korištenje samih sredstava iz proračuna, dakle, koje su infrastrukturne naravi, ali ne samo ove čvrste infrastrukture, već i one fine infrastrukture, alternativna goreva, sigurnost, ITS i tako dalje. U ovom trenutku, dragi zastupnici i članovi odbora, 85% je korišteno za ove potrebe u cfu 2 to će biti 60% za sam hardware, a 40% za preostale segmente. 95% hardvera i pokušat ćemo to spustiti na 85 spram 15%, što znači da modernizacija infrastrukture je izuzetno značajna i možemo reći da se utrostručuje u proračunskim sredstvima. A isto tako imamo i raz razvoj e, e, dvojne upotrebe, civilne i vojne upotrebe, infrastrukture zajedno sa akcijskim planom o e, vojnoj mobilnosti. Još nekoliko važnih segmenata za samu raspravu kad je riječ o takozvanom Green Deal, e, CEF e, ima cilj 60% e, sredstava za klimatske teme. To je najviši stupanj instrumenata u pogledu dakle, klimatskih ciljeva i to smo stavili na sam vrh. A što se tiče samog prijevoza CEF-a, jer u CEF-u imate i energiju i IT, te isto tako i sam prijevoznički sektor je više od toga, preko 60%, veći dio samih investicija e, tiče se e, svih onih ciljeva e, okolično prihvatljivih rješenja i tih svih onih sema koji su povezane s time. Zbog toga mislimo da je to izuzetno važan cilj koji možemo postaviti svi zajedno. I još e, nešto za kraj, jedan otvoreni prijedlog e, koji eto želim podastriti ovdje, a to je usklađivanje TNT-a, a riječ je zapravo o e, samom krajnjem roku 2030. godine. Pitanje možemo li ove komplicirane i složene projekte moći obuhvatiti do 2030. godine, da li smo shvatili, da li su svi prihvatili ove politike, implementacije, pa politički promoteri, građani, ove kompleksne procedure koje će to dovesti do implementacije samih projekata. Tenti i isto tako i prijedlog e, koje smo podastali jest e, bio predmetom na ovom odboru, a isto tako i izvjestitelj. E, vjerujemo da ćemo samo implementaciju moći obuhvatiti u našim sljedećim aktivnosti vjerujem da koordinatori mogu predstaviti tri specifična projekta. Hvala. Hvala vam na ovom opisu e, stanja i e, ovi ciljevi e, su zaista visoko postavljeni, moramo ih međutim ostvariti, a kada su u pitanju ove mreže, dakle imamo jednu novu, novog člana, kada govorimo o prometu, ljudi misle da je riječ samo o putničkom prometu, međutim ne smijemo smetnuti uma ni teretni promet i o tome e, se često ne e, vodi rasprava, to se često smetne suma. E, dakle, postoje i putnici, međutim i ova tematika teretnog prometa, a to je nešto što je meni vrlo važno i to znači da e, se ponašanje mijenja i e, e, postoje neka, neka nova potražnja kada je u pitanju željeznički promet, noćni vlakovi, europski građani kada se voze iz jedne predstavnice u drugu, da i se ponudi mogućnost da putuju vlakom po noći i gospodine koordinatore, jedan e, od vaših izazova je kako ćete vi povezati sve te europske prijestolnice da u budućnosti, i vi ste to vrlo dobro rekli, dakle kako ponovno otkriti Europu vlakom. I e, to je također nešto što je važno i zbog turizma. Sva ta pitanja su povezana. Svakome od vas e, ću dati će imate točno šest minuta, to nije puno E, ali evo, sad sam dobre volje, inače bih vam dala jednu minutu. E, gospodine Bales, izvolite. E, hvala. Štovane dame i gospodo, želim vam na prvom mjestu čestitati novim članovima odboru za e, promet. Vi se bavite jednom od integrirajućih faktora i tema, a to je integrirajući faktor naših gospodarstava u Europi to je izuzetno važna tema. Ja sam e, po trajanju svog mandata najduže nazočan i kao koordinator. Ja sam čak bio nazočan kada je Europska komisija učinila jedan hrabar korak e, kada je na početku smo imali 30 projekata vezano uz promet 2005. E, godine komisije je zapravo poduzela hranu i hrabru inicijativu da se odaberu pet prioritetnih e, projekata. Zamolili su pet bivših e, povjerenika da budu koordinatori, a moja je čast e, bila da budem jedan od tih koordinatora, a to je e, za prvi moment bio Paris, e, Bratislava kroz Njemačku i Austriju koju sam pokrivao tada. I također sam imao zadovoljstvo da budem uključen zajednički sa DJ om sa mnoštvom suradnika i sa mnoštvom suradnika koji su pripremili jednu novu fazu Europske politike koju je Reuters upravo predstavio. To je tada bio jedan sveobuhvatni koncept koji je pokrivao e, čitavu Evropsku uniju kroz dva koraka, dakle kroz e, ovu opću sveobuhvatnu i, i sveobuhvatnu mrežu, kroz e, ovih sedam koordinatora. Dakle, jedan od najvažnijih elementa bila je multimodalnost, dakle da se sve spoji, a isto tako da se obuhvati izračni promet, e, luke, unutarnji plovni putevi i željezniča i cestovni promet. E, I tada sam preuzeo koridor s Baltičkom more, e, dakle sjever-jug, koji počinje iz Fogisa u Škotskoj, dakle sjeverno, škotski otoci, kroz Ujedinu kraljevinu, Irska, Benelux i provlači se sve dole do e, suncem ovosenog Marseja, vidite sam koridor na ovom zemljovidu sa mnoštvom e, poveznica između željezničke, dakle, pomorske infrastrukture, dosta izazovan koordinator. E, kao što i moji kolege, ja radim upravo na državama članicama sa dionicima, a temelj naših aktivnosti jest sam radni plan koji je javno dostupan, u mom koridoru imamo više od 350 projekata u šest e, zemalja članica koji predstavljaju jedan ogroman e, dakle, iznos za investicije investicijama koji je potreban, dakle, više od 70 milijardi eura koje će trebati investirati u ovom koridoru. U ovom trenutku dobivamo 1,8 milijardi CEF sredstava, a kako bismo implementirali oko 85 projekata i to različitih dimenzija, Imamo i jedan multiplikativni faktor jer sa ovih 1,8 milijardi eura iz CEF-a možemo mobilizirati ukupno 5,5 milijardi eura. Veliki naglasak stavimo na pitanje dekarbonizacije, te isto tako i prijenos da sa cestovnog prijevoza pređemo na e, troškovno najučinkovitije, a to su unutarnji plovni putevi i željezniča. Ovih nekoliko minuta koliko mi stoji na raspolaganje želim bih predstaviti tri e, glavne teme. Prva tema jest e, najveći unutarnji plovni put i mreža koja je uspostavljena, a to je je e, mreža Sen Esco, nazivamo to na francuskom jeziku, koja povezuje Sen, bazen Sene, sa dakle, sve do u Sjeverofrancuskoj francuskoj sa Belgijom, nizozemskom, te isto tako ovaj koridor i mreža se nastavlja prema Rajni i reci Ovo je jedan izuzetno dobar primjer suradnje između država članica, a glavni i noseći elementi koji tu zapravo i karika koja nedostaje je 107 km kanala Senor u Francuskoj ukoliko bismo imali ovaj kanal, tada bismo imali još intenzivniju povezanost e, ovih e, područja i ovih teritorija. Izuzetno važna, važni element je e, provedbena odluka, a to jest rodne timetable financing. Drugo jest željeznički promet. Železnica je jedini prijevoznik koji povezuje sam koridor sa sjeverne do južne strane bez ikakvih prekida, osim rmts i signalnog sustava 740 metara duge e, dakle kompozicije imamo i tunele koji e, nažalost nemamo mogućnost toga širenja na čitavu mrežu te isto tako moramo prilagoditi i same kontejnere kako bi oni mogli proći kroz sve tunele koji se nalaze na ovom putu na samom kraju, a isto tako najveću zabrinutost, e, jer ja predstavljam i koridor koji je zapravo obuhvaćen Brexitom. Dakle, Ujedine kraljevina jeste na mojem zemlju. mi smo zajedno sa profesorom Sekijem, koji je nazočan ovdje, profesor Bodevek i drugim koordinatorima, kolegama, organizirali smo seminar u Dublinu kako bismo upravo analizirali e, sam promet te sa Irske preko Ujedine kraljevine, te isto tako e, samog mosta koji bi povezivao kopno i e, Veliku Britaniju. Naravno, moramo biti spremni na e, tvrdi Brexit, na najgori mogući scenarij, te isto tako sve ono što će se dogoditi sa ovakvim e, formulom koju ćemo morati primijeniti e, politička pozadina, svi znamo, nije dobra i imali smo referendum ne za bilo kakvo alternativno rješavanje e, s članstva europskoj unije, već e, dakle napuštanje Ujedine kraljevine Već sada se nadam da ćemo imati i daljnju suradnju sa našim starim prijateljima, gospodinom Brikeom i sa dobro poznatim kolegama, a ja sam u svakom trenutku, stojim vam na raspolaganju i na bilateralnoj osnovi. Hvala vam lijepa. beaucoup. Hvala, imat ćemo e, priliku govoriti o, ovom e, projektu Kanal Norte, o poslje, e, kanalu te o Brexitu. Vidjet ćemo što će se dogoditi u slučaju izostanka dogovora. Gospodine Seki, izvolite. Atlantski koridor, izvolite. Hvala. Uvaženi zastupnici, jako mi je drago što danas imamo priliku razmijeniti gledišta vezano uz Atlantski koridor, ali i uz neka druga pitanja kojima se bavim u svom radu. Također se radujem budućoj plodnoj suradnji. Atlantski koridor obuhvaća velik broj prekograničnih točaka koje su pod velikim pritiskom eh, prometa i tu je potrebno nadograditi primjerice željezničke pruge. Tu bih vam naveo dva konkretna primjera. Imamo dakle željezničku vezu između eh, Francuske i Španjolske, Victoria, Bordeaux, o to se treba poboljšati. Dakle, uredba o TNT-u predviđa ovdje dakle gradnju pruge namijenjene teretnom prometu i putničkom prometu u Baski, a sa francuske strane predviđa također gradnju brze e, linije. Konvencionalna e, linija bi se stoga posvetila samo prijevozu tereta. Imamo dakle radove koji su u kašnjenju ali u svakom slučaju bi trebali biti dovršeni do 2023. Također ovdje je nova brza linija predviđena sa francuske strane, tu se još više kasni, radim sa tamošnjim ministrom i sa dionicima kako bi se poboljšala trenutna konvencionalna linija, dakle od Bordoa pa sve do španjolske granice. Jednako složenu situaciju imamo sa vezom između Portugala i Španjolske. Dakle, to je linija koja povezuje dva glavna grada. Treba se izgraditi na portugalskoj strani i nadograditi sa španjolske strane. Također tu su neki dijelovi koji se tek trebaju izgraditi u okolici Madrida. Surađujem sa oba ministarstva i sa dionicima na ostvarenju ove veze do kraja 2030. To je ujedno kraj našeg programskog planiranja. Imamo dakle provedbenu odluku koja je usvojena prošle godine od strane komisija koja se bavi ovim čvorištem koju su usvojile zemlje članice. Za mene je ovo vrlo zanimljiv eh, pravni instrument koji bi se mogao prilagoditi nekim drugim sličnim situacijama. U Atlantskom eh, koridoru se također bavimo drugačijim dimenzijama, dakle tračnice. Dakle, to je jako važno kada govorimo o prekograničnom prometu. Dakle, riječ je o standardizaciji ovog pitanja. to je još jedna tema koja mi je bliska. Riječ je o prometu dakle, na velike udaljenosti, a tu su dakle i lokalne, odnosno regionalne potrebe. Pa bavim se povezivanjem dakle urbanih centara sa osnovnom mrežom. Da ću vam jedan primjer. Idućeg e, mjeseca ćemo u Portugalu održati sastanku. Sastaće se dakle naša radna skupina gdje ćemo vidjeti dakle gdje moramo najbrže djelovati. Tu je također i pitanje Brexita, također jedno važno pitanje s kojim se moramo nositi. I kao što je moj kolega profesor Balaš malo čas spomenuo, Atlantski koridor se također bavi ovim problemom. Neke dijelovi na jugu Europe bi mogli imati koristi od ove situacije, dok ćemo na sjeveru imati čitav niz problema s kojima ćemo se morati nositi. Zato je važno nastaviti dijalog sa svim dionicima, a sve kako bismo mogli anticipirati sva moguća rješenja na te probleme. Kao što znate u predloženoj izmjeni aneksa 1 uredbe o CEF-u spominje se dakle uključivanje Irske u naš sustav u kontekstu Brexita, dakle to je nešto o čemu smo već poveli računa. Također sam se u horizontalnoj mreži bavio još jednim problemom. Surađivao sam sa profesorom Bodevikom. Pokušali smo ovdje ustanoviti neke nove ideje u radeći sa ostalim koordinatorima kako bismo poboljšali financijske instrumente koji su nam na raspolaganju. Ne samo kada govorimo o njihovoj dimenziji, već i kad govorimo o njihovoj inovativnosti. Ukratko, kako privući još više privatnog e, kapitala kako bismo ispunili ovu financijsku prazninu. Ona je ogromna, kao što je već kolega se istaknuo. Prvo dovršavamo taj dokument i on će vam biti dostupan u idućih nekoliko tjedana. Dakle, kako bolje privući i inkorporirati privatni kapital u financiranje naših projekata. Imamo tu čitav niz ideja, o njima možemo nastaviti raspravu. E, bilo bi zanimljivo imati priliku o tim pitanjima porazgovarati s vama. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala, gospodine Seki. Vi ste zaista ambiciozan mm, vezano za liniju Lisabon-Madrid. Rekli ste ne prije 2030. godine, ali to je za deset godina, pa to je prekasno, ne smijemo si to dopustiti. Dakle, to su sve poveznice koje nalažu potrebu za povećanjem ambicije. Dakle, evo, pa vi govorite o, o 2030. godine. E, ne smemo raditi tako. Mi ćemo postaviti pitanje e, financiranja e, kako bi ovo bio prioritet i jedan od zahtjeva europskih građana Eh, vidjeli smo da europski građani žele konkretne rezultate. Ukoliko eh, se sutra omogući poveznica između prestolnica, ukoliko eh, ukoliko se to ostvari za deset godina, to će biti nešto potpuno novo. I također ovo pitanje Atlantskog koridora, to je također nešto bitno. E, i gledamo ovog stručnjaka za Brexit, dakle moramo otvoriti ovaj Atlantski koridor, dakle moramo omogućiti jednu novu mrežu kako bismo e, imali te takozvane e, morske autoceste. Na tome moramo također ustrajati. I na posljedku, posljednji, gospodine Groš, izvolite. Hvala i ja prije svega želim izraziti zadovoljstvo zbog e, e, nazočnosti i starih članova, ali evo, drago mi je što imamo nove. E, što se tiče ovog koridora istok-zapad sredozemlje, pripremio sam neke slajdove, žele bih biti dakle konkrete, dakle ovaj koridor 6000 km, multimodalan, 5000 km CETA, 5000 km e, e, osamsto km željeznica i e, on ne povezuje samo luke sjevera Njemačke i Grčke, ali on također i ukazuje i na važnost tog regija, ali i ulaganja u Grčkoj i drugdje izvan Europe ukazuju na interes za tu Mm, e, riječ je o pristupu koji naglašava zajedničke tehničke elemente i e, to se odnosi na ova e, dva načina prevoza, dakle i e, unutarnji E, vodeni putovi i željeznički promet. Dakle, ukoliko e, vlakom se prevozite teret od sjevera na jugu, imate dakle e, šest promjena lokomotive, dva različita električka sustava napajanja, dvije različite dužine vlakova, te također ovo opterećenje osovine između 20 i 30 tona, a e, ta prosječna brzina je od 50 e, do 80 km na sat, dakle imamo tu neke karte koje jasno ukazuju, zorno ovaj, ukazuju na sve naše izazove na ovom koridoru. Mi smo e, iznašli otprilike oko 460 projekata imamo već dakle 94 za Francusku, za Belgiju 90 projekata, više od 2 milijarde eura u sklopu CEFA. Mi dajemo prednost um, željezničkom prometu, znači 85%. A kada su u pitanju ovi projekti, razdioba, dakle imamo i ove dakle prekogranični projekti, imamo i ove nedostajeće poveznice, imamo također i ove e, sve nedostajeće tehničke elemente i želimo do 2023. godine završiti e, završiti ova 94 projekta, ali treba će nam i CEF2 kako bismo omogućili kontinuitet u ovim projektima i ovdje je riječ o jednom e, okviru, jednom iznosu koji se kreće otprilike oko 4 e, milijarde e, eura koji bi se trebao financirati od sada do 2030. godine, a što se tiče dakle koridora, e, imamo dakle željeznički promet, nakon toga Elbu, eh, dakle unutarnji eh, vodeni putevi i mi smo poduprili dijalog eh, između Njemačke i Češke s jedne strane, ali također i sa tehničkim tijelima kako bi mogli imati taj takozvani zajednički koncept Elba. Obje države to prihvaćaju i to će biti temelj za stvaranje mm, za moguće ostvarivanje prvog napretka na razini Elbe. I riječ je također o jednoj diplomatskoj aktivnosti, ali u svakom slučaju obje države su se ujedinile oko ovih projekata. Nadalje, Dresden Prag poveznica, tu smo također vodili jednu bitku i e, taj e, e, projekt, to područje, dakle ta poveznica je jedna od tih uskih grla. riječ je o regiji, dakle između Praga i Drezdena, tu je dakle praktički vlada 100% zagušenost kako um, cestovnog tako i željezničkog prometa. E, e, jedan vlak mijenja 50 kamiona i e, želimo dakle taj prelazak na željeznički promet. I što više idete prema jugu, tu smo svjesni onda ovih tehničkih izazova, prekograničnih izazova. Ukoliko ćemo dakle E, sažeti. Ovo iskustvo vezano za ovaj koridor mogu bih e, e, zapravo reći ono što mi smatramo najvećim izazovima financijska sredstva, financiranje je jedan od velikih izazova i CEF2 bit će jedna od važnih etapa. Drugo, treba nam koordinacija, treba će nam koordinacija sa strukturnim fondovima u nekim regijama se troši više e, novaca u strukturne fondove u odnosu na CEF e, i koordinacija ciljeva bi trebala biti nešto e, vrlo bitno. Ne želimo više novaca, ali želimo koordinaciju. I osim financije imamo još neke izazove, izazove koje podcjenjujemo. Dakle, prije svega učinak na rast i na okoliš, a to je također i u našem radnom planu po koridoru, dakle učinak i vezano za smanjivanje emisija i vezano za stvaranje radnih mjesta, u izravan učinak na rast i također tu smo se uhvatili koštac sa zakonodavstvom u državama članicama i vezano za dakle, javnu nabavu i za zaštitu okoliša i također želim naglasiti zrelost projekata, a to je e, uvjetovano e, izostankom e, ljudskih resursa kako bi dobro organizirali te projekte. Nije to samo u državama obuhvaćenima procesom kohezije, već i u drugim državama. Dakle, nacionalna struktura mora biti naglašenija. I na posljedku, e, ono što smo započeli je i ono što smo primijetili, e, e, ponekad se uloži jedna milijarda kako bismo dobili sat vremena na nekom koridoru, međutim, kada je u pitanju teretni promet, a ponekada na tom koridoru se čeka čak i 20 do 30 sati u ovim graničnim područjima, i, i to je također i vezano za ovaj e, koridor broj 7 i sa ministrima smo e, e, razgovarali kako bi se taj, to vrijeme čekanja smanjilo sa 30 sati na 2 sata jer to se odnosi na administrativne probleme, sigurnosne probleme, dakle nisu to nepremostivi problemi, imate to u slajdovima, na određenim granicama se e, čak i četiri sata čeka zamjenska lokomotiva. Tri sata se čeka na um, policijsku kontrolu. Dakle, u pitanja je jedna dobra volja, dobra volja između država, nacionalnih administracija, Mnoge stvari se mogu promijeniti, a da se ne e, potroši puno novaca. Imamo više od 240 inicijativa i koje sada e, ostvarujemo korak po korak. Dakle, nisu u pitanju ovdje samo financijska sredstva, već i suradnja između državama. Dakle, e, moramo prevladati e, granice država kako bismo što bolje mogli koristiti te koridore. Prije svega kopneni prijevoz, dakle, unutarnje ove plovne putove te željeznički prijevoz. Hvala vam ono što je teško i problem, dakle, to je taj kamionski prijemo, prijevoz. Mi smo u Grčkoj imali čast i zadovoljstvo um, susresti se sa ministrom turizma. Uh, dakle, imamo um, ta velika kašnjenja uh, u um, teretnom prometu u e, Grčkoj, e, željezničkom teretnom prometu, dakle, e, nije jednostavno prijeći sa tog kamionskog prometa na željeznički promet. Dakle, kao što ste vi rekli, to je i pitanje političkih odluka, ali i hrabrih ulaganja. Otvaram raspravu i odmah počinjemo sa gospođom Taler. Gospođo Taler, dobar dan, izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam, eh, dragi koordinatori. Hvala vam što ste danas s nama. Hvala na prezentacijama. Svi se slažemo da će dovršetak eh, ove mreže značiti sjajan korak naprijed i to će biti sjajan uspjeh ukoliko ga postignemo. Međutim, u mojoj izbornoj jedinici, dolazim iz eh, Tirola, mi smo pozdravili aktivniju ulogu komisije kada je u pitanju kronološka koordinacija dakle radova u prekograničnim područjima. TNT bi trebao povezati naša gospodarstva i poboljšati prekogranične odnose. Međutim, bez odgovarajućeg eh, nadzora ne možemo ubrzati radove dakle, u prekograničnim područjima. Dakle, moje pitanje je na koji način ćete pojednostaviti koordinaciju između država članica kako bi se izbjeglo kašnjenje. I drugo pitanje povezano je dakle sa troškovima i gospodarskim koristima. Procjenjuje se da će države članice imati veliku gospodarsku korist ukoliko se ovaj plan ostvari, međutim ukoliko dođe do kašnjenja gradnje, onda se sredstva u drugim državama ne mogu koristiti na učinkovit način. Dakle, na koji način mjerite ove gubitke i na koji način ćete se baviti ovim problemom u idućem razdoblju? Hvala vam. zastupnik Ramon ima riječ. Sí, muchas gracias, señora presidenta. El... Hvala vam. Evropski san je započeo prije 50 godina. Obećalo se da našim građanima dvije vrste slobode, dakle osobna sloboda, mogućnost e, da rade i žive u bilo kojem dijelu Europske unije, tako i jednako tako i ekonomska sloboda. Dakle, govorimo o prometu dakle uslugama i robom u svakom dijelu Europske unije ta, te slobode i ta prava postoje, međutim one se ne provode na jednak način u svim državama članicama, odnosno u svim našim regijama. I s tim u vezi imam e, jedno pitanje vezano uz nešto što su spomenuli naši gosti koordinatori. Zemlje na periferiji Europske unije. Kada se govori o državama kao što su Portugal, Španjolska, Italija, pa i Bugarska i Rumunjska, kao i nemaju e, svaki put mogućnost razvoja ove infrastrukture koja je danas više puta spomenuta. Onda to utječe dakle, na slobodu kretanja e, građana i roba. A to je jedan od naših e, najvažnijih zajedničkih ciljeva. Ja bih vam htio navesti jedan primjer. Neću govoriti o regiji sam, kojoj sam bio na čelu. Spomenuo bih Murciju. Dakle, riječ je o svojom vrstnom ulazu u Europu. Riječ je o jednoj španjolskoj regiji koja je gospodarski dosta snažna. Ona mnogo izvozi, tu prolazi velik, velika količina e, roba, međutim e, nailazi na teškoće zato što u nekim dijelovima nedostaje odgovarajuća infrastruktura. Ja vam se obraćam kao koordinator e, kluba iz kojeg dolazim. Mi smo naime uvjereni u važnost ovih koridora i moramo se pobrinuti da ove zemlje na periferiji, ali da i regije poput primjerice Peloponeza ili Sicilije ili pak e, Transilvanije imaju jednake mogućnosti. Ovo je naš glavni cilj. To je odgovornost koju imamo. Imao bih za vas jedno pitanje. To bih vam pitanje postavio ne samo kao koordinator svog kluba, već u ime ovih zemalja koje sam malo čas spomenuo. I predsjednica je sama to spomenula. Riječ je o rokovima. Ne možemo puno čekati. Ove regije koje sam spomenuo, ove zemlje koje sam spomenuo, kada će one imati jednake mogućnosti korištenja ovih sloboda koje sam spomenuo, dakle sloboda kretanja roba, usluga, ljudi. Potreban nam je neki datum. Ukoliko to ne učinimo, onda će to postati nešto što je jako teško okviriti, učiniti konkretnim i hvala vam na vašim današnjim izlaganjima. Naravno da se zalažemo za poboljšanje situacije, ali mislim da su nam potrebni neki rokovi, točni datumi. Hvala vam. Zastupnik Kof, izvolite. Euh, Madame la présidente, euh, d'abord, euh, chers Gospođo predsjednice, dragi kolege, prije svega želim svima uh, dobar nastavak rada. Evo, što se tiče financiranja i proračunskih financiranja kao zeleni, dolazim iz Njemačke, za nas je samo po sebi razumljivo da se pod okvir promet i dekarbonizacija prometa i da se poveže Evropa. Međutim, još mi nije jasno i u cijelosti e, kako ti proračunski stavke e, međusobno djeluju, tko gdje utječe na što, možda biste mogli dati detalje jer za nas je jasno kako se prekogranični projekti, a to je ujedno i ključ vašeg rada, kako se može prekoračiti granice i kako se može financirati. ako se e, ne može financirati određena trasa, onda se postavlja konačno pitanje kako mi odbor možemo vas poduprijeti vaš posao koji je pred vama, a isto tako da se povežu ovi glavni gradovi u EU, bilo bržom željezničkom prugom, E, da li postoje tu nekakve potražnje za time ili atraktivne e, noćne vlakove, jer upravo nam je potrebna alternativa spram zrakoplova i mene bi zanimalo upravo ovo u kontekstu samog financiranja i samog e, proračuna. Alors, désormais, monsieur la parole est à... Zastupnik izvolite. Ja, Hvala vam. Drago mi je ponovno vas vidjeti i hvala vam na vašim izlaganjima. Imam nekoliko pitanja, jedan za gospodina Reutersa, vezano uz pitanja novca. Spomenuli ste, dakle, projekte 1 i 2, dakle, ili još otvoren ovaj poziv CEFA za omotnicu iz kohezijskog fonda. Da, imamo, moramo imati na umu dakle i teškoće dakle vezane uz financijska zbivanja koja su aktualna. Moguće je da će tu doći do problema u isplatama u razdoblju od 2020. do 2022. Morat ćemo, dakle, to je povezano sa ovim projektima koje ste nam danas, o kojima ste nam danas e, govorili. To može utjecati na prekogranična pitanja koja su danas e, spomenuta. Biste li mogli, dakle, koristiti određene dakle, metode nagovaranja vezano uz e, ispunjavanje obaveza određenih e, država članica. Govorim ovdje o nacionalnim omotnicama koje određene zemlje koriste za ove projekte. Evo bi pitanja za bivše kolege poput eh, Matija Groša. Kraj, dakle, rad, eh, idućeg razdoblja CEFA 2 2027. Spomenuli ste projekte koji će se trebati dovršiti do 2030. Možete li zbilja reći našim građanima, poreznim obveznicima da će se neki projekti do tada završiti ili da će barem biti blizu dakle do vršetka i to bi tada značilo da ste vi obavili svoj posao. brine li vas e, ovo? Hvala vam, gospođa Kunera, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega sam htjela zahvaliti koordinatorima na obavljenom poslu i na današnjim izlaganjima. U radu našeg odbora se bavimo upravo ovim temama. Dakle, spomenuli ste različite standarde u željezničkom prometu vidim da je potrebno stvoriti uvjete da bi se ovdje situacija razriješila. Trenutno tu vidimo velike probleme. imam pitanje za gospodina Groša. Vi se bavite ovim istočnim koridorom. Dakle, koridorom koji dolazi sve do Grčke. Možda je to i najbolji primjer za Europu. Kao što je već predsjednica istaknula, koja je prošle godine e, i sa izaslanstvom ovog odbora i posjetila Grčku, situacija je tamo doista loša. Možda nije bilo dovoljne političke volje da se projekti ispune i tako dalje. Ali u svakom slučaju unatrag nekoliko godina je bilo dosta pokušaja ostvarivanja neke projekata koji su trebali biti dovršeni prije deset godina. Potom je izrađen jedan projekt koji bi trebao biti dovršen 2037. Tijekom posjeta mogli ste vidjeti kako na tom projektu napreduju radovi. zamišljena dakle veza između Grčke i Bugarske. Tu je veza između Salone, Burgasa i Varne. Dakle, konačni cilj je bio da se izbjegne Bospor, dakle on je uvijek, on uvijek predstavlja svoju vrstu teškoću. Vi ste rekli da imate 94 projekta koja bi se trebalo dovršiti do 2023. a ukupno imate 460 projekata. I dakle, što možemo učiniti u idućih nekoliko godina kako bi se napredovalo sa svim ovim projektima i koji su prioriteti? Primjerice u Grčkoj, ali i drugdje kako nastaviti dakle, sa, ovim, sa ovom dinamikom uz pomoć koje ćemo uskoro vidjeti neke rezultate. Hvala vam, zastupni Rike. Merci, madame la présidente. Euh, Hvala. Prije svega eh, želeo bih eh, reći eh, vezano za, vezano za odbor, vezano za ovo pitanje velikih mreža. Europske institucije koje su stvorene E, dakle, imaju već e, neke instrumente ove e, transeuropske mreže. Nadalje stvoreni su određeni financijski instrumenti i regionalni fondovi. Šta se tiče regionalnih fondova, to su prvi financijski instrumenti prije ovog CERA. Nakon toga imamo CER, nakon toga imamo ovaj, Eh, Junckerov plan Invest Europe, a nakon toga eh, smo stvorili agencije, instrumente za standardizaciju. Eh, kakav je smisao da se ulažu sredstva, a ukoliko se čeka puno vremena za prelazak granice, ukoliko treba mijenjati e, lokomotive. Dakle, brojni instrumenti su stvoreni i moj problem je taj da je imamo vertikalnost, a ne horizontalnost. Dakle, trebali bismo se osvrnuti e, na e, ovaj horizontalni element mreža. Prije svega mrežama bismo trebali određene osjene, znači njihovu vrijednost kada E, uzme uzme obzir europska politika. Dakle, i vezano za zaštitu okoliša, ali i vezano za standardizaciju, vezano za društvenu vrijednost. E, mreže trebaju imati određenu vrijednost, jednu funkcionalnu vrijednost. Drugo, e, što se tiče dakle financiranja nešto što je meni blisko, Carlos je nešto rekao o tome, imamo mali problem ti instrumenti funkcioniraju na jedan koordinirani, nekoordinirani način. Teško je koordinirati nacionalne, e, nacionalna ulaganja, regionalna ulaganja, europska ulaganja, europska sredstva. Dakle, kada e, su u pitanju, kada u pitanju CER, možemo se obraditi i specifičnim fondovima, InvestEU i drugim. Dakle, tu ima racipkanost, a e, tu imamo i ovaj problem zaštite okoliša. Dakle, gospodin Seki eh, sa ovime bavi čitav niz godina. Dakle, imamo jednu financijsku horizontalnost koju bi trebalo poboljšati. Nadalje, postoji jedna administrativna horizontalnost. Eh, ja naglašavam važnost ove uredbe, čiji sam, eh, odnosno ispričavam se, dakle, direktive, čiji sam izvjestitelj. Dakle, direktiva o administrativnom pojednostavljenju takozvani smart TNT vezano za kapacitet e, funkcioniranja jer u ovim velikim e, infrastrukturnim mrežama kada se sve treba e, kada sve treba profunkcionirati onda su administrativni trajanje administrativnih projekata treba dakle 8 godina. 8 godina dakle kada se E, sve skupa pokrene. A unutar države, e, unutar pojedinih država je to e, čak i teže. Dakle, evropske mreže su nešto vrlo korisno. Gospodin Balas zna kako je to sve skupa komplicirano. Treba nam dakle jedna povezanost i administrativna i financijska, organizacijska. Imamo problema vezano za ove E, administrativne mjere e, i e, emisije koje se povećavaju. Imam dva pitanja ovim našim upraviteljima mreža. Dakle, Mathieu, ovaj politički krajobraz na jugu ovog na jugu ove mreže, znači političko stanje se mijenja, odnos između Grčke i Makedonije su se poboljšali, e, Kinezi su također e, nazočni e, posebice u toj regiji i dakle zanima me kako vi analizirate te političke događaje koji su zapravo ključni za ostvarivanje tih projekata. Je također, profesor Seki, pitanje o sljedećem. Kada se osvrnem na ovaj atlantski koridor, ono što e, me iznenađuje je sljedeće. Dakle, ne smatra se e, europskim prioritetom e, da se razbije to takozvano okruženje Španjolske kroz Pirineje. To je jedna geostrateška anomalija koja zaslužuje veću razinu pozornosti Europa bi se trebala više e, uhvatiti u koštac e, s tom tematikom vezano znači za prelazak te granice na tom koridoru. I drugo, postoji veliki nedostatak u komunikacijama e, na pravcu istog-zapad na ovom Atlantskom koridoru. Dakle, evo, Bretanja i Normandija su skoro u potpunosti isključene u, iz ovog Atlantskog koridora možemo zapravo govoriti i o perifernim regijama, međutim imate i u Francuskoj zapravo Bretanju koja je zapravo jedna periferna regija. Dakle, e, oni koji e, smatraju postoje oni koji smatraju da Brexit bi trebao promijeniti naše e, stajalište i perspektivu tih projekata i drugo što se tiče transeuropskih mreža i Francuske, imate francuske regije kao što je, odnosno dijelove kao što je La Rochelle koji uopće nisu dijelovi tih eh, transeuropskih mreža. Hvala, evo malo ćemo ubrzati kako bi nam koordinatori odgovorili. Gospodine Deli, eh, vi mi niste u rodu. <laughs> Eh, hvala, hvala gospođo predsjedavajuća postavio bih pitanje gospodinu Hrošu i Rutesenu. On se bavi e, zemljama Zapadnog Balkana. Prije nekoliko mjeseci smo ovdje uspojili, usvojili jedan sporazum koji se bavi upravo razvojem e, prometnih mreža u šest e, zemalja Zapadnog Balkana. To je dakle obuhvatilo rješavanje ovih usko, uskih e, grla u tom području i tako dalje. Vidite li već ovdje neki napredak? na terenu, dakle koji se u međuvremenu dogodio, dakle vezano je uz razvoj infrastrukture, odnosno može se dovesti dakle u vezu sa TNT mrežom. E, ukoliko obratite pažnju na vijesti koje dolaze iz tih zemalja, možete vidjeti da se tamo trenutno razvijaju brojni veliki infrastrukturni projekti. Zanima me, mislite li da su oni usklađeni sa evropskim standardima, a s druge strane što, što se poduzima dakle, s vaše strane vezano uz te projekte? I konačno, hoće li se ovakav razvoj situacije naći dakle, u ovoj reviziji uredbe o TNT-u koja je predviđena za 2023. godinu? To su moja pitanja zato što moramo zajamčiti dostupnost i povezanost diljem Europe, dakle i riješiti ova problematična područja. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Hvala vam. Zastupnica Bilbao, izvolite. Muchas gracias, presidenta. Y buenas tardes a todos. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dobar dan svima. Nadam se da ste evo sad svi fino odmoreni jer su pred nama velike zadaće. Nadovezala bih se na ono što smo danas čuli. Dakle, države članice bi trebale dati prioritet projektima iz mreže TNT. To je naš glavni prioritet. Možemo ovdje govoriti o administrativnim teškoćama i tako dalje, ali o ovome govorimo unazad nekoliko godina. Onda ne spominjem 1994. kada su odlučeni evropski prioriteti. Imali smo nakon toga nekoliko revizija, te smo ponovili da je riječ o neophodnim projektima. prije svega zbog uklanjanja ovih uskih grla, potom je tu stvaranje rasta slobodnim prijevozom, dakle prometom ljudi i roba. Potom je tu smanjenje emisija CO2, a onda se dogodilo mišljenje revizorskog suda, a to je da države članice nisu u dovoljnoj mjeri iskoristile financijska sredstva koja su im bila stavljena na raspolaganje. U određenim slučajevima države nisu trošile čak niti vlastita sredstva. To pokazuje da im ovi prioriteti, da im ovi prioriteti nisu bili zanimljivi. U mnogim državama članicama su izgrađeni neki dijelići, neki elementi ovih prioritetnih projekata. Dakle, ne samo da se loše utrošio novac, već se novac i gubi. I to bi svima trebalo biti jasno. Trebamo zato odlučno zatražiti od država članica da se posvete ovim projektima. Imamo izvješća, imamo podatke. Dakle, nakon revizije, zahvalila bih ovom prilikom koordinatorima na sjajno obavljenom poslu, oni su bili tu jako veliki diplomati, diskretno obavljaju svoj posao i hvala im na tome. Međutim, željela bih vas podsjetiti da od 2008. stanje u gospodarstvu ide nabolje i danas dakle poteškoće u upravljanju ovim e, fondovima, dakle ovim sredstvima koštaju 1% BDP-a. E, nije na europskim institucijama, odnosno samo na njima da se bave ovim problemom. Treba se održava članica najozbiljnije zatražiti da se pokrenu. Potom izuzetno sam zabrinuta stanjem u Atlantskom koridoru. To je spomenuo gospodin Seki. Ja dolazim iz regije gdje se treba izgraditi jedan dio tog koridora i tu se bilježe velika kašljenja. Rokovi su bili 2019. 2020. ali svi su rokovi probijeni. Imamo e, strašno velike birokratske prepreke. Sve ono što se ulaže u smanjenje CO2 se gubi u ovom prekograničnom području koje sam spomenula. Tu moramo ubrzati stvari, moramo nastaviti sa izgradnjom. Moramo investirati u inovaciju, u smanjenje CO2 i tako dalje, ali što još možemo učiniti posebice ovdje u Europskom parlamentu? Pa trebamo tražiti od država članica da ulažu u ove projekte, da se na njih oslone, da ih razvijaju. Projekt ovog novog puta svile koji nam Kina nameće, vidimo sve veći razvoj tog njihovog e, projekta i što je ono što možemo poduzeti da bismo probudili države članice vezano uz ova pitanja, da bi smo odgovorili na ova kineska postupanja. I potom, nije ovdje samo riječ o novcu. Na koji način možemo privatno inovirati e, ukoliko ne možemo pružiti nikakvu pravnu sigurnost niti jednom ulagaču? Zato što ovdje stvari nisu dovoljno jasne. I potom jedno izravno pitanje gospodinu Sekiju. Postupanje francuske vlade, kako ga možete opisati? Mislim pritom i na sadašnju vladu i na prošlu vladu. One uopće ne žele izgraditi, dakle, odnosno nastaviti sa izgradnjom projekta sa, svoje strane granice. Što se može poduzeti? Imamo izvješća Francuskog eh, senata za razdoblje nakon 2013. u jednom takvom izvješću se ističe da se oni bave e, drugom, drugom vrstom projekata. Mislim da bismo ovdje trebali izvršiti odgovarajući pritisak na države članice koje bi trebale koristiti europske fondove koji su im dani na raspolaganje i treba to činiti na odgovarajući način. Gospodine Seki, zanima me što mislite o ovim kašnjenjima, dakle koje su zabilježen, imamo kašnjenje na španjolskoj strani granice, imamo kašnjenje na francuskoj strani granice. Što mi možemo učiniti da bi se ovo riješilo? Ovo je doista e, naporno. Mi se bavimo revizijom ovih projekata i onda se stalno bavimo jednim te istim stvarima i stalno imamo jedne te iste komentare. To je doista postalo frustrirajuće. Kratit ćemo vrijeme za govor. Izvolite, imate riječ. Ne bih želio oduzimati vrijeme bilo komu. Ne svačam Imate vremena, imate vremena, barem tri minute. Dakle, nemam nikakve hitnosti kada je riječ o klimatskim pitanjima kako uzimate obzir e, vaš rad, a da se u cijelosti dekarbonizira prijevoz u Europskoj u idućih nekoliko desetljeća u vašim konkretnim primjerima. Koje su to prepreke da bi se postigao ovaj cilj? Hvala vam lijepo. 30 sekundi ste iskoristili od 3 minute koje sam vam dodijelila. Nastavljamo. Gospodin Beren, Berencen, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo predsjednice. Kao što je gospodin Reuters spravno naglasio, prije svega projekti prekogranične naravi koji trebaju upotpuniti u, zapravo izgraditi e, same koridore koje su isto tako predstavili koordinatori ovih koridora, e, Vidimo da se u tom te dosjeu, ako ikako možemo, barem procedure pojednostaviti kako bismo na neki način spriječili ova kašnjenja, odnosno ova zaustavljena na granicama. A da li taj dosje koji se nalazi isto tako i e, u vijeću čini se da i sam dosije nije ubrzao u svim svojim segmentima svoju djelatnosti. Znači, kako zapravo vidite e, vaš rad e, i kako vaš rad može doprinijeti pojačanju e, samih aktivnosti oko samih koridora. Gospodinu e, bih želio postaviti pitanje, a to je procjena. Govorili ste o 350 projekata, koliko od tih projekata su prekogranične narave, E, gospodin e, Groš je dao nekoliko primjera kako koliko je ovih projekata vaše procjene, možete li dati i neke konkretne primjere, navesti konkretne primjere kada te procedure koje nisu slađene između samih država članica zapravo ruiniraju samo izgradnju koridora. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Gospodin Otjen. Vjerujem da sam dobro izgovorila. Hvala vam. Dragi kolege, moje pitanje je kratko, budući da e, Dominik e, i Iza Bilbao je već su spomenuli to pitanje. Dakle, gospodine Seki, vi ste pokazali kartu ovog Atlantskog koridora i vi ste spomenuli da ovaj posljednji francuski dio između Bordeauxa i e, španjolske granice, da će tamo doći do kašnjenja. Postavio sam se sljedeće pitanje, Imate li vi zaista neki instrument, e, neki način za ubrzavanje tog e, procesa i izgradnje? Možemo li mi kao parlamentarci nešto napraviti? Jer e, svi mi znamo što je učinila željeznička veza velikih brzizme između, između i Pariza, do kakvih je to e, poboljšanja došlo i imamo tu jednu novu veliku e, priliku, dakle kao što je Iza Skombibao pitala, dakle što možemo napraviti, koji su vaši instrumenti za ubrzavanje, ostvarivanje e, te željezničke pruge velikih e, brzina te prekogranične veze. Hvala, gospodine Tijen, žela bih um, podsjetiti neću stvar. Dakle, 30 godina smo ulagali u TŽV, znači taj vlak velikih brzina i zbog toga su zapostavili, vlada je zapostavila druge željezničke linije i e, dakle to je vrlo nešto korisno. Ne možemo imati i A, B i plan A i plan B i dakle e, to na istoj razini financirati. Ja e, bih žela da imamo barem plan B, da se sve renovira a da se ne usredotočimo samo na ove linije velikih brzina jer to su vrlo, vrlo skupi projekti. Gospođo Armon, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Prije svega, kratko pitanje, hoćete li predstaviti i ostale koridore? Mogu li vam već sada postaviti pitanje ili e, moram sačekati ova druga izlaganja vezano za druge koridore? Odgovor, dakle, ovo je ovaj prvi dio koridora devet koridora. E, treba ćemo, e, održat ćemo i ova druga izlaganja. Dakle, što se tiče ovih e, amandmana, ja sam i odbor za proračun, imam dakle određene amandmane, riječ, je, je li riječ o ovim amandmanima, dakle nešto što će se postaviti za mjesec dana, za nekoliko dana, za sedam dana. Ja sam inače iz Rumunjske. Odgovor u e, znači u našem programu nemamo e, sastanke svaki tjedan e, i mi ćemo omogućiti da koordinatori budu, budu prisutni, koordinatori koridora budu prisutni na idućim sastancima, idući u svakom slučaju ću postaviti pitanja. Dakle, ja sam um, iz Bukurešta i kada putujem uh, uh, u uh, Francusku, u Belgiju, treba mi pola vremena zapravo za napustiti Bukurešt. Rumunjska je proeuropska zemlja od 2007. Mi pokušavamo povezati Bukurešt sa ovim TNT mrežom. Pitam vas, koja rješenja nudite, što će se promijeniti u e, načinu e, obrade ovog projekta kako bismo dobili e, rezultate. Jer ako nastavimo raditi na isti način imat ćemo iste rezultate. Imate dakle izolirane regije Moldavija, Valahija, Vlaška, Transilvanija a riječ je o 20 milijuna stanovnika, dakle ja imam e, jedno rješenje. Ja sam dakle e, s tog područja, dakle mi trebamo konkretnu tehničku e, pomoć do sada se govorilo o administrativnom kapacitetu, međutim ta strategija je doživjela neuspjeh. Mi ne možemo razvijati administrativnu e, administrativni kapacitet, e, a da ćemo onda imati jednu e, željezničku mrežu. Treba nam jedna druga strategija. Dakle, ukoliko nastavimo na isti način, imat ćemo iste rezultate. Dakle, treba razviti ove kapacitete na lokalnoj razini, dakle, šefovi projekata, to mogu biti i Rumunji, ali to dakle nisu osobe koje su državni službenici rumunjske vlade. Koje vi rješenje predlažete? Hvala vam. Hvala vam e, na ovom zanosu. Gospodin Kof, e, izvolite gospodin Kof, dajem vam riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Jedan krat kratka nadopuna što je već kolega istaknuo s konferenciji. Ja bih e, želio postaviti pitanje. Imamo li jasnoću oko toga da e, uz stakleničke plinove i isto tako dekarbonizacije, da li imamo brojke, imamo dakle financijsku stranu, imamo li trošak dekarbonizacije, i kad je riječ o kapitalnim investicijama, isto tako i kad je riječ o isto tako i promjenama samih emisija i što će nam ti projekti u konačnici donijeti. Ono što je iskopio gospođa e, Grunberg istaknula, treba nam dekarbonizacija. Ako trebamo ići u tom smjeru, onda nam treba isto tako jedna analiza tih projekata ne samo od financijske strane, već i sa strane pitanja okoliša i zaštite okoliša pitanje, je li to strateško pitanje, da li je jedan takav akt e, analiza okoliša, svakako bi volio dobiti jasnoću oko samih projekata. Hvala. Gospodin Navakov, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja ću biti jako kratak, e, kao što je to uobičajeno kod mene. Dobro je da imamo TNT, da je upravo ova tema na stolu kao prva tema, glavna tema ove naše sezone, jer e, nema ništa bolje, li razmijeniti mišljenja o tome koliko god e, digitaliziran svijet postoji, koliko će god biti digitaliziran u budućnosti, uvijek nam treba širi e, i brži pristup, brža željeznica, veće luke, više zračnih luka, jer živimo u fizičkom svijetu sve je to očigledno u zadnjih pet godina koje sam proveo u parlamentu e, doista sam se bavio pitanjima proračuna i pratio sam samo financiranje prijevoza prometa i TNT-a ali Nedostaju sredstva za financiranje, treba nam otprilike oko pola trilijuna kako bismo završili TNT, osnovnu mrežu, a isto tako neke dodatne elemente ove mreže. To znači da nemamo dovoljno sredstava i isto tako znam da je godišnji proračun je oko 160 milijardi eura. I kada bismo potrošili cijelokupno proračun za TNT, nećemo biti u mogućnosti završiti ovaj projekt na vrijeme. Usput rečeno, ne postoji niti jedna vlada u EU koja može e, staviti na raspolaganja e, ova sredstva, isto tako ispuniti uvjete za financiranje TNT i isto tako moramo spomenuti stvaranje radnih mjesta, gospodarski rast, prije svega kada je reč o geografskoj periferiji EU, unije, e, koji se zapravo isključivo o povezanosti, bilo cestovnim prometom, bilo željezničkim prometom, stvaranje radnih mjesta, nevladne organizacije i gospodarski rast, e, standard kako se time pospješuje, sve ovisi o infrastrukturnim rješavanju problema. Jedan vrlo poznati film, hollywoodski e, film Toma Cruza, kada je e, stalno vikao šo mi i vani, pokažite nam taj novac. I to je nešto što trebamo sada učiniti kako bismo financirali sve ovo i kako bismo završili sve ove zadane projekte. Hvala lijepa na svim pitanjima. Svi su se imali prilike izraziti. Ja bih zamolila za konkretne odgovore i sa jasnim isto tako i ciljevima bez ikakve orientacije nećemo se moći ovdje razići, moramo imati jasne i nedvosmislene odgovore, a isto tako moramo znati jasnije o samom vremenskom planu, o samim utjecajima na okolišu i samih projekta gospodine Rike gospodin Koh i svi ostali kolegice i kolege, vi ste istaknuli koliko je važno i važno posljedica na okoliš, ali i socijalni utjecaj, ali još nešto treće što ste svi zajedno napomenuli, a to je to je ujedno e, financijski tehnički preduvjeti, jer e, nije riječ samo o e, višim ciljevima kao što je pojednostavljivanje, trebaju nam isto tako i osobe na licu mjesta koje će kompetentno izvršavati svoje zadatke, inače će stvar postati jako kompliciranom. E, pogledavam prema gospodinu Reutersu kojem su upućene mnoštva pitanja, jer vi ćete upravo njih morati odgovoriti. Jedna od važnijih tema a koja možda nije posebno napomenuta, to je o interoperabilnost. Jako je važno da ovu mrežu dovršimo i ne samo za deset godina, već sada je imamo novi saziv Europskog parlamenta. Možemo ovdje započeti i učiniti prve korake e, Budimpešta, paris to su izuzetno e, lijepe spojnice. Međutim, kako možemo se pobrinuti o tome da čitava Europa bude uređena na isti način i da bude povezana istovjetno kao i ova trasa. Naravno, uvijek je e, jako važno e, čuti sve o investicijama, ali ovdje smo da i dajemo impulse, da dajemo poticaje. Mi kao parlament e, i komisija moramo dati taj jedan zamašnjak kako bi i naša Europa i dalje se izgrađivala. Gospodin Reuters, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Svi štovni zastupnici koji ste danas popodne uzeli riječ, želim zahvaliti na svim vašim komentarima i dozvolite da budim što je to jasniji u odgovor na sva postavljena pitanja. Naravno, imamo jasnu uredbu koja je usvojena krajem 2014. godine koja govori o tome da koridor osnovne mreže mora biti ispunjen do 2030. godine, a preostala mreža do 2050. godine kada moramo imati punu interoperabilnost oni dijelovi investicija koje možemo sagledati, a isto tako čuli smo nekoliko zastupnika ovog parlamenta, vidjeli smo da ovi segmenti nisu dovoljni. Većina država članice 0,8% BDP-a investiraju, a morali bi biti na 1 ili izvan 1%. Zapravo bismo trebali biti na 1,2% BDP-a kako bismo ispunili sve ciljeve koji su postavljeni. Stoga i gospodine Novakov, vi ste kao pozni govornik to jasno naznačili, države članice moraju E, zapravo staviti na raspolaganje sve ono što je potrebno za ciljeve, a isto tako uzeti u usta sve one riječi koje su potrebne kako bi implementacija na neki način ne bi zaostajala. A kad je reč o, suradnji sa ovim odborom, apsolutno jasno da i dostatna financijska sredstva i kolegica Anja je to jasno naglasila onaj proračun koji prelažete za 2020. godine može se vrlo lako apsorbirati. Imamo dovoljno projekata koji još e, uopće nismo dovoljno isticali jer sve ono što moramo trebno je činiti ovih eh, nekoliko eh, dakle najvažnijih. Eh, mislim da su to projekti europske naravi interoperabilnosti i pregoraničnog povezivanja. Sve ostalo je jako potrebno kao što je to recimo povezivanje sa glavnim gradom u Rumunjskoj i tako dalje. Međutim, možemo to učiniti samo u kombinaciji sa nastojanjima svega onoga što je potrebno između CEFA i kohezijskih fondova, između CEFA i Junkerovog plana te Invest EU, te isto tako CEFA i privatnih investitora, ali e, nije dovoljno da nas e, to istaknemo jer imat ćemo i reviziju Tentija i moj kolega će se time pozabaviti. No naše analize će pokazati i upravo ćemo to predstaviti na odboru i sagledati gdje se to nalazimo. Svaki koordinator e, za svoje planove kao što je i gospodin Riket tražio interoperabilnost, tehnički e, parametri mape, osam parametara unutar tnt tehničke naravi a i koliko zaostaje mi, koliko su to različiti različiti tehnički preduvjeti, a isto tako i sve ono što je spomenuto s tim u vezi. Dakle, mi ćemo predstaviti sve ono što je potrebno i što sve možemo učiniti do 2030. godine, koji su to parametri potrebni, koji su vrlo konkretni, a isto tako i proračunska sredstva koja su povezana s time. Dozvolite da budem jasan. Dakle, na prvom mjestu to je pitanje e, dovoljne financijske omotnice, jer e, zakonodavstvo je jasno, možemo ga usavršiti ukoliko to želimo zajedno s vama, međutim, financijski uvjeti su prvi osnovni predvjeti, a isto tako i voljnosti e, interesiranost država članica, te isto tako suradnja sa koordinatorima koji žele da se to poveže. Dakle, devet koordinatora za koordinore i dva za horizontalne prioritete. I kada pogledamo Cox, eh, dakle, svakog mjeseca putuje u Dubranu i sjedi isto tako u upravnom odboru samog eh, poduzeća, ali samo države članice u konačnici mogu donijeti odluku, dakle, gospodin nije taj koji može uručivati, već države članice i svi uključeni sudnike. Dakle, on udružuje ove regije i one gradovi koje e, isto tako povezuju ove dvije infrastrukturne e, poduzeća, te isto tako i tri koordinatora koji su ovdje sa mnom za stolom, će vam dati slične primjere ako je to e, Dizembrak ili Elva ili isto tako neki drugi primjeri, ako države članice ne žele, stvar neće hodati. Ono što pokušava na temelju zakonodavstva jeste da ulijemo ulje u sam stroj kako bismo e, doveli sve ove pojedinačne elemente ovog stroja u pogon. ako to ne uspijemo, evropski koordinatori prisiljavaju da sjednu za isti stol, ako to se e, isto tako ne događa čitav niz takvih primjera. Još jedna stvar koju sam e, i gospodine Cilju želim zahvaliti na tom pitanju, a to je isto tako kratkoročno sagledavanje svih e, eventualnih e, pitanja 2021. A svakako je poznato i ono pitanje e, ako ne iskoristimo proračunska sredstva u državama članicama, mi ćemo ih e, zapravo preraspodijeliti u druge sektore, a to je politika koja je osvojena i koja je ovaj odbor svjestan, ali su tako i koordinatori i povjerenici koji zapravo same projekte u tijeku e, revaloriziraju te isto tako sagledavaju financijsku stranu ukoliko se sredstva ne iskoriste, gdje će 19. povjerenica Bulci je bila potpuno jasna i na ovom odboru da se očekuje da će se ovo dogoditi. Međutim, to je riječ o pojedinačnim projektima i ukoliko e, sagledamo pojedinačne projekte, je li, hoće li se sredstvo vratiti ili ne, vi ćete dobiti izvješće kao odbor e, za promet i turizam o pojedinačnim situacijama u svakom pojedinačnom projektu. E, kada je riječ o E, TCTO i sam ugovoru o prevozu, dakle tehnički tajništvo prve se sastanci održavaju ovog e, tehničkog tijela, sve države su uključene i jedan od prvih e, koraka jest povezanost između prekograničnih točaka Dakle, komisija tu nema utjecaja, dakle CEF jest nešto što je stvoreno za države članice i imamo ove prekogranične točke, ali pitanje je prekogranične naravi, dakle IPA, predpristupni fondovi, to je isti duh kada pogledamo Zapadni Balkan, isto je kao i kod država članica Europske unije. Te države moraju surađivati, moraju e, izrađivati individualne projekte, moraju povezati te projekte u koridore i osigurati preduvjete da imaju svoju smislenost do samog kraja realizacije. Sve ovo moramo učiniti sa svim koridorima, sa svim koordinatorima, svi investicije u Brenneru, to nije samo jedan tunel, već da je to jedna sveukupna slika koju vi vidimo to je jedan od primjera, ali vjerujem da će koordinator dati još neke primjere iz prakse. Hvala. Hvala, gospodin Ritez. Ja bih eh, sada riječ la koordinatorima transeuropske prometne mreže, molim da budete kratki i da ujedno spomenete i ciljeve. Vidjeli smo isto tako da su zastupnici doista odlučni priključiti se vama u vašim nastavnjima, ali sami ciljevi, klimatski ciljevi, sve one e, posljedice koje će projekti imati na područja, na pojedine teritorije, kako ćemo e, to učiniti, kako će se e, poveznica između pojedinih zemalja na neki način harmonizirati, gdje tu imamo prepreke, što to sve skupa blokira i kako nekako e, ne uspijemo ići naprijed. Moramo te blokade e, ukinuti. Koje puta se krećemo i tapkamo na mjestu. O čemu je tu riječ? Pitanje naravno i proračunskih sredstava. Gospodin Riketo je istaknuo, morate nam i pomoći. Isto tako Invest EU je spomenuto ovdje, ako je to 9% za e, projekte u području prijevoza, kao što to gospodin Juncker kaže, to nije dovoljno. I vi morate s vaše strane e, udariti šakom o stol i kazati to tako ne ide i moramo naprosto e, postaviti pitanje kako nam vi možete pomoći. Evo, gospodin Balas, izvolite. Hvala vam lijepa. Jedno konkretno pitanje koliko prekograničnih e, sekcija imamo najveći broj njih, ja bih rekao, na, u svakom slučaju imamo ovo temeljno pitanje, pa čak i kada imamo najmanje projekte, što je to europska dodana vrijednost e, ovog projekta? Kada gledamo geografsku narav e, Velikoj Britaniji ili na Irskom otoku većina projekata su dakle čvorišta u lukama, u morskim lukama, odnosno e, imamo istu situaciju u Beneluxu. Kada govorimo o Beneluxu, zapravo e, svi unutarnji vodni putevi, te isto tako pomorski putevi vode kroz ovu e, jedan koridor. Reagirah isto tako i na ove prioritete koje je gospođa Bilbao Barandika spomenula, prioritete država članica dugoročni planovi sa državama članicama, a države članice su jednake, međutim vlade se mijenjaju u državama članicama i to je jedna od velikih političkih prepreka s kojima smo suočeni. A isto tako mi počnemo s jednom vladom, dogodi se promjena vlade koja na neki način u demokratskom procesu proizveže i imamo sad jedan novi početak kako bismo uvjerili ovu novu vladu u te projekte. Znači da i sama dnevni raspored i godišnji raspored izbora može utjecati na naše projekte. Izuzetno je važno da i vodimo rasprave unutarnje e, nas samih između koordinatora zbog čega imamo sljedeću situaciju 16 država članica e, isto tako odmah pristupa e, pregovorima sa Kinom e, i sa svojim susjedima. I kad su Kinezi u pitanju, mogli biste isto tako daleko više učiniti kao odbor za prijevoz jer Kina i upravo širi svoj gospodarski učinak upravo kroz prijevoz, upravo kroz put svile, bilo da je riječ o kopnu ili morem kineski prijedlozi zapravo predlažu on nadopune onih nedostajućih karika, dakle gdje vidimo da ne postoji plan Evropske unije ili sa susjedima ili neposrednim susjedima ili u bližem susjedstvu. Dakle, vrlo brzo ćemo imati priliku postavljati pitanja sljedećem e, povjereniku za prijevoza zašto ne postavite upravo to pitanje sa osobom koji još uvijek ne znamo, povjerenika, ali svakako otpor e, za e, promet e, mora postaviti pitanje, to je izuzetno osjetljivo pitanje, koje put je komplicirano pitanje, ali parlament i komisije moraju surađivati. Sada vezano za pitanje gospodina Riketa, dakle što se tiče financiranja, puno toga radimo sastanke održavamo svake godine sa Europskom investicijskom bankom e, i razmjenjujemo iskustva. Imamo e, dva ekonomista kvalitetna, dakle gospodina Seke i gospodina Budovika i oni su predstavili e, dokumente za raspravu na unutarnjoj razini, a nakon toga i vanjskoj. A okončao bih, dakle želeo bih reagirati gospodinu Bauza Dijese kada ste e, postavili pitanje, dakle pitali ste kada i možemo li možemo li ostvariti sve te projekte, naš radni plan nudi nudi konkretne e, vremenske rokove i sa drugim e, instrumentima mi dodajemo i ovim iznosima i datume i onda postoji ovo načelo use it or lose it. Dakle, ukoliko države članice ne iskoriste e, sredstva, e, mi e, oduzimamo ta sredstva i onda ponovno ih raspodijelimo. Hvala. Hvala. Imamo dakle puno pitanja. Prvo pitanje, konkretno pitanje, hoće li se 2030. ovo končati? Ne, ukoliko se metoda ne promijeni, ne. Dakle, bilo na jugu, znači između Rumunjske, Bugarske i Grčke. Dakle, ukoliko koridor neće biti e, završeno, da se to neće završiti. A sad, e, što se tiče, na primjer, e, koridora Dresden i Prag, ukoliko mi njemačke željenice kažu da će radovi početi tek 2000 i tri četvrte, onda to neće biti ostvareno. Dakle, moramo izvršiti pritisak na države članice Nadalje, čuo sam pitanje iz mm, Bukurešta. Bukurešta. odrešli smo kongres u Bukureštu i e, pitanje za sve koordinatora e, upravljanje predmetom ili financiranje. Uvijek smo rekli da e, treba poboljšati upravljanje sa predmetima i upravu ste. Dakle, i neće same državne administracije to ostvariti. to će nalagati potrebu za tehničkom pomoći postoje financijski, eh, postoje europski instrumenti koje možemo iskoristiti i također ono što moram reći je sljedeće kada govorite o Grčkoj, eh, ukoliko uzmem obzir moj koridor eh, CEF, koridori Grčke, mm, predmeti CEF-a koji se odnose na Grčku ostvareni su na razini od 100%, imate jedno znači vrlo dobro upravljanje, jedno učinkovito upravljanje, nešto što nije slučaj na čitavom koridoru jer e, što se tiče dakle tog koridora e, valja reći da projekti ne napreduju željenom dinamikom. A što se tiče Kine, ovo što je kolega rekao je točno, želio bih dodati jednu stvar. Ono što mi pokušavamo reći je da e, politička odgovornost država članica je da znaju e, kakve instrumente žele dati e, drugim, e, drugim upraviteljima. Žele li oni imati kontrolu nad mobilnost ili žele tu mobilnost prepustiti drugim akterima? E, I drugo, pitanje financiranja se često dovodi u vezu sa ovim mjerama štednje. Ja sam razgovarao sa, sa predstavnicima Europske investicijske banke E, i e, e, tamo je rečeno da se moraju ti veliki projekti odvojiti od nacionalnih proračuna i jedan od razloga zašto sam rekao da je dakle taj novac lakan novac iz inozemstva ali vrlo opasan ali da je taj fenomen uvjetovan ovim mjerama e, štednje, proračunskog stezanja remena. E, mi smo dakle konstatirali da e, imamo otprilike znači, projekata u vrijednosti od 400 milijardi i jednu trećinu će davati Europska unija Europa će vam dati e, pomoć, međutim neće vam sve Europa dati. A kada e, su u pitanju europski fondovi, e, CEF 25 milijardi, međutim strukturni fondovi 70 milijardi koji su uloženi u mobilnost i promet i mislim da sutra bolja koordinacija sa zajedničkim ciljevima će moći dati odgovor na neka pitanja vezano znači za na primjer Brenner, znači probit će se tunel kroz e, Brenner, međutim treba sagraditi i e, brojne pristupne ceste. Dakle, e, imate jedan konkretan primjer, kada uzmemo u obzir koridor Dresden-Prag, imate onaj dio koji je u Češkoj, koji će se financirati na razini od 80% sa subvencijama, a ovaj njemački dio na razini od 40% subvencija, to su dva različita načina. A što se tiče prekograničnog prometa, mi ćemo za dva tjedna pozvati izoslanstvo iz Grčke, iz Bugarske, u Innsbruck, kako bismo raspravili eh, strukturu koju je moj kolega započeo eh, vezano za eh, tunel kroz Brenner. Dakle, mi želimo spojiti ljude koji upravljaju s tim predmetima, kako se razmijene iskustva, kako bi se razmijenila iskustva, kako ne bismo samo raspravljali o problemama, već i razmenjivali pozitivna rješenja. E, I to je ono što ću reći na kraju. Dakle, ono što me iznenađuje, blago rečeno, e, uvijek se traži e, suglasnost svih država članica, svih ministra prometa, a kada se pređe dakle u e, fazu izvršenja onda se suočimo sa određenom e, dakle demencijom da se zaboravi na obveze dakle e, pritisak vezano za ono što je dogovoreno zajednički dogovoreno mora biti zaista jak hvala dakle eto s riječi treba prijeći na e, dijela. E, ne smijemo e, samo govoriti u prazno. Trebali bismo se češće viđati kako bi odbor za promet mogao vršiti pritisak. U svakom slučaju mogu vam obećati, gospodine Groš, kao i gospodinu Balasu, ovaj put svile mi ćemo to pozorno pratiti. Nećemo mi e, e, dopustiti da druge e, države napreduju u ostvarivanju tog puta svile. Ne, Europa će nešto također reći. Mi ćemo možda napraviti jedno posebno, ostvariti jedno posebno tijelo vezano za put svile i e, zanima me također ovaj rad gospodina Rikea vezano za e, ulaganja. Gospodine, hoćemo li s vama završiti, gospodine Seki? Hvala lijepa, hvala na ovom doista E, zanimljivo razmjena gledišta, a isto tako i na svim e, postavljenim pitanjima o nekim vrlo specifičnim detaljima kad je riječ e, o različitim koridorom, a i onim predstavnicima koji danas nisu ovdje, sigurno će biti mogućnosti da, ukoliko se složi ovaj odbor, da i naši kolege predstave work plan, radni plan, dakle nešto što bismo mogli organizirati po svakom pojedinačnom koridoru, kao što smo to činili u prošlosti. Sada bih e, se želio osvrnuti na jedno opće pitanje kada je riječ o financiranju i odgovoriti potom na neka specifična pitanja. E, novac je ono što nedostaje i mogu se sluglasiti sa svim onime što e, su ovdje pali kao komentari. Ono što je jako važno jeste da se pokuša da budemo isto tako e, na neki način e, maštoviti kad je reč o pronalasku financiranja ovih projekata prije svega na tehničkoj razini. Moramo pokušati na neki način iskoristiti polugu e, svih postojećih sredstava kao što je to učinjeno i sa pozivima na mišljavito financiranje koje je zapravo bio dosta uspješan i koji bi možda mogao biti isto tako zanimljiv za vaš e, odbor da se fokusirate i na te segmenta. Isto tako kada je riječ o mogućnosti mišovitog financiranja koji e, započinju upravo ovog mjeseca. S druge strane pak e, moramo isto tako e, sagledati i samu kakvoću projekata koji moraju biti unapređeni jer e, riječ je o samim dakle, ljudskim resursima koji stoje na raspolaganju mnoštvo drugih pitanja koje smo čuli danas. Treba nam ulazak privatnog kapitala kako bismo bolje ga iskoristili u našim aktivnostima te isto tako upotpunili sve postojeće praznine. Potrebno je isto tako da se fondovi koriste i kao poticaje, ali isto tako da osiguramo i e, projekte koji su mogući pratiti kroz e, bankarski sustav i kroz e, bankarske aktivnosti. Te također moramo isto tako biti i bolji kad je riječ o samim inicijativama kada je o nekim općenitim e, razinama. Dozvolite da navedem jedan primjer sa takozvanim e, dakle, inicijativom o državnom financiranju koja je lancirana prošle godine, jedan novi plan e, kao takav i koji je zamišljen da mora imati isto tako jedan dosta značajan utjecaj na financijski sektor nakon inzistiranja i nakon argumentacije koje smo povoli sada je moguće da imamo i za tako i jedno mjesto za sve investicije koje se tiču prometa i koje moguće e, kvalificirati za upravo i postaviti zahtjeve za e, ova sredstva. Ovih tjedana e, predsjednica komisije koja zapravo započinje sa jednom novom inicijativom. Što je to odgovornije, a što je to i na neki način obećavajuće kao e, nešto što bi bio e, usporedivo sa e, dakle sektorom samog prometa. On može biti zagađivač, ali može biti i kroz dekarbonizaciju e, značajan doprinositelj ovim svim novim inicijativama. Stoga moramo na neki način biti u središtu događanja svih ovih novih inicijativa koje se događaju oko nas, ali isto tako mora pokušati nastaviti ono što je gospodin Reuter istaknuo, a to je dakle stavljanje e, isto tako poticaje, davanje poticaje za električna vozila, za e, bolji gradski transport, e, pa sve do e, ekologizacije samog pomorskog prometa, te isto tako i korištenje dakle ukopljenog plina, a isto tako neki moji kolege koje smo zajedno sagledali i želimo isto tako ukazati na pomoć koju s tim u vezi možemo provjeriti. Specifična pitanja, jedno pitanje koje je došlo iz Španjolske, vrlo kratko ću odgovoriti, e, dakle, taj izuzetno velik problem koji je e, povezan sa francuskom odlukom da se odgode mnogi projekti e, uspjeli smo na jednoj visokoj razini okupiti ministre i koji se sastaju, evo već idući puta će to biti oko 25. rujna ove godine, kako bismo pronašli operativne mogućnosti da se e, prebrodi ovo stanje, prije svega a prije svega kad je riječ o e, Luci pa sve to, granice. Mislim da je to interesantno i svakako Ruth Fervier od eh, Vitovija do Lila koji svakako treba iskoristiti i kada je riječ eh, isto tako treba usuvremeniti ovu liniju, ali istočno-zapadni koridor kao što je to i gospodin Rike je istaknuo dakle ne samo sjever, juk, već i istok i zapad i moramo eh, ustrajati na tome kao što je gospodin Reuter kaže da imamo ove dvije zemlje na najvišoj razini koje razgovaraju, pregovaraju i pronalaze adekvatna rješenja. Isto vrijedi i za odnos između Portugala i Španjolske 2030. čini se daleko, međutim moramo ustrajati na tome da e, gdje kod možemo postići napredak, a svo vrijeme koje bismo izgubili, a prije svega kada je riječ o e, gubitku vremena, može se na ovaj ili na način E, obiti u glavu. Stoga ne smijemo zaustaviti sam napredak koji je postignut. Mislim da isto tako mogu vam to i kazati. Možda ćemo imati i mogućnost kod predstavljanja radnog plana kada će biti specifičniji. Svakako imamo napredak i moramo ovo naše potporu koju dajemo i nastaviti davati. Nije riječ o tome da je lijepo imati bilo kakve odgode ili kašnjenja, ali ne možemo kazati da ništa nije ne učinjeno neka provizionalna rješenja, a kako bismo dobili u konačnici jedno konačno rješenje, svakako je u ovom situaciji bolje nego ništa. Hvala. Hvala, e, mislim da su e, koordinatori zaslužili aplauz. E, hvala, hvala što ste bili s nama. Dakle, eto, zaključak je da moramo zaista puno raditi i na tehničkoj razini, proračunskoj razini, ali i što se tiče ambicija, jer nismo govorili o digitalizaciji, o dekarbonizaciji i imamo e, sve ova pitanja vezano za interoperabilnost. Dakle, trebali bismo da se više napravi kako bi nam ovi e, koridori imali istaknutu ulogu, o tome se ne govori i e, također kako se može povećati utjecaj na države i članice. U svakom slučaju Europski parlament igraće važnu ulogu, naša vrata su otvorena. Hvala vam. Allez, nous continuons. Nastavljamo i e, molim uh, izvršnog direktora Europske agencije za željeznice i njegovu ekipu uh, gospodin Josef Doppelbauer da nam se pridruži. Monsieur Ferber, bonjour. Dobar dan. Nastavljamo. Naša sljedeća točka. Naša sljedeća točka. Dakle, čas mi je predstaviti e, izvršnog direktora Europske agencije sa željeznice, ERA, gospodin e, Josef e, Doppelbauer. Uloga ERA pojačena, to je tehnički sada element sa ovim četvrtim željezničkim paketom. Tu smo dali brojne nove zadatke vama kao tijelu, znači vi dajete dozvole, imate također i ovaj e, e, RTMS, e, dakle ovaj sustav komuniciranja. Međutim, to proširenje nosi sa sobom i ogromne obveze odgovornosti, znači koje se onda održavaju na razinu osoblja, financija i također to onda implicira i proračun. Vi ćete danas moći objasniti koji su projekti ostvareni, gdje su izazovi i imat ćemo nekoliko e, kanala, odnosno e, pravaca rada s vama, daću vam riječ, a nakon toga ću otvoriti raspravu i i vi ćete onda, gospodine Doppelbauer, moći konkretno odgovoriti na pitanja. Izvolite, dobrodošli, hvala. E, hvala. Štovani zastupnici Europskog parlamenta, štovani dame i gospodo, doista mi je drago što danas e, mogu biti ovdje s vama i biti upravo u mogućnosti da vam objasnim e, sadašnju situaciju, a isto tako i sve izazove koji su pred nama i naša agencija EU za željeznice. Ja ću svakako pokušati objasniti i sve značajke željeznice e, za upravo zeleni e, prevozni sustav, a tako te i sve ono što Agencija Evropske unije za željeznice može učiniti s tim u vezi. Međutim, nisam u mogućnosti da objasnim bilo kakve e, ciljeve politika Europske unije i ja bih e, predložio da to e, pitanje postavite budućem povjereniku kada se on ili ona predstavi vašem odboru. Vrlo kratko bih e, želio istaknuti Što se tiče same situacije željeznica, općenito govoreći, imamo tu prednosti i nedostatke kada riječ o prednostima, želim istaknuti prije svega dvije značajne teme. Jedna je izuzetno visok stupanj sigurnosti, ako to usporediti sa razinom sigurnosti, dakle željeznice sa razinom sigurnosti u cestovnom prometu, tada možete uočiti e, da je željeznica sigurnija po faktoru 15, znači 50 puta sigurnija je željeznički prijevoz nego cestovni prijevoz. E, drugi aspekt koji ovdje navedemo jest održivost, e, drugim riječima dekarbonizacija, a i ovdje, vratit ću se na ovo sve skupa je kasnije, željeznica ima prednost e, u faktoru 10 usporedbi sa ostalim vrstama prijevoza, usporedbi dakle, sa zrakoplovstvom i sa cestovnim prijevozom. Ove sve prednosti, međutim, imamo i sa suprotne strane i neke nedostatke. Jedan od nedostataka jest e, konkurencija koju doživljamo od drugih vrsta prijevoza. To je konkurencija koja je zapravo zasnovana na neuravnoteženoj situaciji i preduvjetima na tržištu i drugo, a to je jedno od glavnih područja gdje Europska agencija za željeznice može E, usredotočiti svoje djelovanje, to jest fragmentacija željezničkog sustava u Europi. Ja sam sa velikom pozornošću i velikim zanimanjem slušao Dakle, sa velikim zanimanjem sam slušao raspravu koju ste vodili o koridorima i ovdje vidite upravo i jednu kartu Europe sa graničnim prijelazima e, za željeznički prijevoz. Čini mi se da je to jedan od najcjenjenijih e, projekata prethodnih e, gospođe Deli, gospodin Mihael Kramer, koji je zapravo pokušavao ukloniti ove nedostojeće karake. Imamo mnoštvo graničnih prijelaza koji zapravo i ne postoji, koji koji nemaju i dalje svoj smjenja. Primjer je e, poveznice između Sjena u kojoj se nalazi sjedište agencije. Sve dobre imali smo željezničku trasu, međutim ona više ne postoji. Drugi problem, e, kada bismo imali e, vezu i trasu željeznice, nemamo dosljedan sustav tehničkih i operativnih pravila a interoperabilnost, pojam koji često koristimo i koje gospođa predsjednica jeste spomenula u prethodnoj raspravi, moram ipak napomenuti ovdje u ovom okviru da željeznica je jedina vrsta prijevoza koja zapravo nema globalnih pravila. Kada imate teretno vozilo i ako želite prevesti e, teret e, iz E, Ukrajine, pa sam kamion može proći europske granice bez ikakvih tehničkih operativnih e, prepreka na koje bi naišao. Ukoliko želite željeznicu uputiti kompoziciju iz e, Ukrajine, već ćete biti zaustavljeni na poljskoj granici jer je zapravo širina samih tračnica drugačija i to je nešto što će vas zaustaviti. To je nešto što trebalo kao fundamentalnu problematiku. Glavno područje gdje zapravo jeste bila aktivna agencija EU za željeznice jeste rješavanje problematika na samim granicama i tu sam zapravo naveo jedan čitav niz tema koje možete pronaći na svakom graničnom prijelazu a vidite i da se to može naći u svim koridima. Imate različita pravila, imate različite testiranje, različite jezike, različite nadzorne organe i različiti nadzor kao takav. To je izuzetno važno riješiti ukoliko želimo ići prema dekarboniziranom prijevozu. E, zapravo jako interesantno da nam teret ide na železnicu, ali na dužim prugama, međutim duže pruge impliciraju same po sebi prijelaza granice. E, do 800 km ne bi trebalo biti nikakve potrebe da se koristi zrakoplov, dakle možete ili koristiti brzi vlak, dakle ne govorim o TGV-u, govorim o brzom vlaku koji može 800 km preći u 4 sata, ali možete imati noćne vlakove koje će povezati evropske gradove. Važno je riješiti upravo ova pitanja samih graničnih prijelaza. To je područje u kojem djeluje naša agencija. Djelujemo dakle kad je riječ o tehničkim pitanjima, operativnim pitanjima, interoperabilnosti, drugim riječima pokušavamo standardizirati europski sustav željeznica u jedinstven europski željeznički prostor. Kao što je gospođa predsjednica već spomenula, Naša agencija osnovana je 2004. godine, dakle 15 godina postojanja. Slavimo ove godine 170 i nešto više stalnih zaposlenika. Naš sjedište je u Valencijenu u Francuskoj, a isto tako se e, nalazimo u našim prostorima u Lilu u Francuskoj. Dakle, naš mandat jeste da sustav željeznica bude bolji za društvo, a upravo nedugo smo proširili naš mandat, a kako bismo postali i europska e, služba sa tehničkim, dakle, u smo iz e, željezničkog paketa od 16. lipnja ove godine. Mandat agencije jest e, davanje pojedinačnih certifikata, te isto tako i homologaciju pojedinačnih vozila i tipske homologacije koje će važiti u e, većem broju europskih država. To je novina, povijest karaktera, jer sjetite se on karte koje sam pokazao sa onim e, graničnim prijelazima. Doista ovo je najznačajnija promjena zakonodavstva u području željeznice uopće u povijesti Europske unije po prvi puta imamo Europsku službu koja može izdati dakle, i certifikati autorizacije koje su prihvaćene u mnoštvu europskih država. To je ujedno i izuzetno važan korak naprijed kako bismo i mm, dalje harmonizirali sam željeznički sustav u Europi. Sljedeća je situacija pred kojom se sada nalazimo od osam država članica zapravo dvije države članice nisu uključene i Malta i Cipar nemaju sustav željeznica, te su one van opsega samo osam država članica je transponiralo zakonske osnove iz direktive o sigurnosti i interoperabilnosti do 16. lipnja 2019. godine. 18 država članica e, su tražili produžetak ovog roka za godinu dana i oni će se produžiti ovom klubu tek 16. Eh, lipnja 2020. godine. Moram istaknuti da za agenciju to je loša vijest, a zapravo istovremeno je dobra vijest. Loša vijest je to zbog toga što eto, eh, na neki način ugađamo proces samim time. Sam proces se komplicira za neke države članice i za neke koridore imate eh, dva različita pravna sustava ali isto tako je to loša vijest za nas kada je riječ o financiranju, jer upravo mi smo oni od kojih se očekuje da pokrivamo dio naših troškova i upravo financiranje ovih aktivnosti, certificiranje, autorizacije, te isto tako kroz naknade koje imamo naplatiti. ako dakle, imamo samo osam članica koja, e, dakle, od svih država članica ispunjava uvjete, onda naš prihod će biti manji od očekivanog. Samo problem proračunskih sredstava malo kasnije ću naznačiti, ali pozitivna strana svega toga jest e, ipak da sa osam država članica dobili smo na neki način jedan lakši početak, što drugim riječima znači da imamo dovoljno resursa, da možemo pokriti sve resurse, sa našim resursima sve projekte, a isto tako manji je pritisak e, u prvim mjesecima naših djelovanja. Ja bih e, malu ogradu koju sam stavio tu na kraju ovog slajda od 16. lipnja 2019. godine svi e, vagoni za teretni prevoz dolaze na autorizaciju u agenciju. Dakle, sve države članice zahtjeve postavljaju izravno prema agenciji, a ne samo ovih država članica. Izuzetno važan element e, kojem ste vjerojatno i čuli, ovom pojmu to je one stop shop, dakle sve na jednom mjestu, e, zapravo riječ je o komunikacijskom informacijskom sustavu koji je sada jedinstvena pristupna točka za sve autorizacije, a isto tako i certificiranje u Europskoj uniji. Ne glede na to je li agencija ta koja daje ovlaštenja ili je to nacionalna agencija za sigurnost na pitanje, sve zahtjeve idu kroz ovaj One Stop Shop koji je upravo razvijen za potrebe agencije i kojeg održava i upravlja sama agencija. E, dijelomice je bilo potrebi od veljače ove godine, a u potpunosti operativan ovaj sustav od 16. lipnja ove godine. Pristupačnost e, ovom instrumentu u ovom trenutku mjeri se sa 98,7% od 16. lipnja. Imali smo samo 7 e, sati mogućnosti pristupanja upravo zbog problema e, kada je riječ o elementu koji se zove Stakeholder Relationship Check Management Licenses. Dakle, ovaj segment koji upravlja sam pristup korisnika ovom sustavu. Mi želimo doći do postotka od 99% pristupačnosti i vrlo smo blizu samom ovom e, cilju. 124 e, zahtjeva je zaprimljeno u našem sustavu. Do petka prošlog tjedna mi smo e, donijeli 92 odluke, 92 autorizacije dopuštenja, a u petak smo dobili i prvo uplate sredstava prvih 900 eura je dospjelo na naš račun prošlog petka. A isto tako mi ćemo izdati naš prvi certifikat eh, Chemin de Fer iz Luksemburga i to sredinom rujna. Ja ću sada preskočiti nekoliko slajdova i preći odmah na izazovi koji se nalaze pred nama. Poštedit ću vas NMTS-a. Ono čime smo suočeni jest e, sam proračun i sami resursi s kojima raspolažemo. Dva su problema koje želim istaknuti. Jedan jest strukturne naravi, općenito govoreći, a drugi je strukturne naravi e, za samu početnu fazu. Strukturni problemi koji su općenite naravi jeste da smo mi opterećeni sa većim brojem zadataka. Primjer bi bio upravo taj one stop shop se na jednom mjestu koje sam spomenuo koji je odluka na Europski parlament 2016. godine, ali nije bilo predviđeno u predlogu e, proračuna za 2017. godinu, dakle za 2019. godinu mi smo morali pokriti troškove, operativne troškove i održavanje, a govorim o 1,2 milijuna eura koji smo morali pokriti iz vlastitih resursa, što znači da smo i morali e, dakle isplate e, našim stručnjacima koji dolaze na zajedničke sastanke E, drugi problem u ovoj početnoj fazi jesu naknade koje naplaćujemo. i smijemo samo dakle, ispostavljati fakture nakon e, kompletno završene procedure i on ima 60 dana rok plaćanja. Ako imate 5 mjeseci posla, počinjete u lipnju. Novac ćemo dobiti najranije u veljači 2020. godine. I taj početni inicijalni problem jest e, isto tako problem e, cash flow jer to može postati problem i nastaviti se u budućnosti kada ćemo imati cikličnost našeg poslovanja. Ne možemo uvijek očekivati da ćemo biti e, podjednako opterećeni. Što znači da moramo pronaći neki mehanizam kojem bismo mogli na neki način Eh, na bilo koji način eh, imati rezervirana sredstva i to za one periode kada će nam ta sredstva naknada biti manja. Sa ovim novim zadacima i režimom same agencije mi smo zapravo ušli u jedan potpuno novo područje djelovanja i jedna nova era je započela za nas i za željeznicu. Mi zapravo doprinosimo apsolutno jednom većoj razini stvaranje zajedničkog željezničkog prostora. Mi smo vidjeli da sa jednom E, službom i nadzornom službom koja daje svoje certifikate, povećavamo zapravo poticaj standardizaciji i harmonizaciji koja ide usporedu s time. Mi ćemo odlučivati uvijek na bazi europskih zakonodavnih e, prijedloga, a ne na bazi nacionalnog zakonodavstva. I na toj osnovi možemo zapravo napraviti jedan solidan fundament za buduće sve projekte kada je riječ o dekorbanizaciji u Europi. Hvala lijepo na vašoj pozornosti. Hvala vam. Hvala na vašim idejama i na ovom posljednjem upozorenju vezano uz funkcioniranje vaše agencije, dakle vezano uz proračunska pitanja, ispunjavanja ciljeva. Dakle, govori se o zajedničkoj željeznici u Europi, Evo, Marinesku imate prvi riječ. Hvala lijepo. Hvala vam na prezentaciji. Imam e, dva vrlo kratka pitanja. Koliko koridora, dakle, za prijevoz tereta sada funkcionira? Dakle, imamo primjerice prugu koja kreće iz Grčke i primjerice dolazi na sjever Njemačke putem ovog one stop shopa. Možete mi navesti dakle, primjer toga, potom ste govorili mnogo o interoperabilnosti. Imate li sveobuhvatni akcijski plan o tome kako postići to na planu željeznica, dakle za 5, 10 ili 15 godina? Merci beaucoup, monsieur Marinescu. Hvala vam. Zastupnik Ramon. Hvala vam. Hvala našem gostu. Mislim da je ovo izlaganje bilo jako korisno. Pa svi znamo da je željeznički sektor izuzetno važan. On omogućava između ostalog i teritorijalnu koheziju. A osim toga možemo utjecati i na područje dakle, zaštite okoliša, smanjuju se emisije CO2 i tako dalje. Države članice nažalost ne primjenjuju na odgovarajući način željezničke pakete. Ovi nedostaci u provedbi dovode u pitanje djelovanje uopće dakle vaše agencije. Mi smatramo da ovdje nema niti dovoljne liberalizacije usluga. Također loš je stupanj provedbe, dakle to nekad nažalost dovodi i do prometnih nesreća te poginulih. U ime kluba liberala bih evo htio iskoristiti priliku iskazati e, sučut žrtvama nedavne nesreće koja se dogodila u Španjolskoj Španjolskoj. Tu su život, evo, nažalost, izgubili brojni naši sugrađani. Nažalost, španjolska vlada je ignorirala pozive dakle, koje smo upućivali, kojima se tražila neovisna istraga. Također, istragu te nesreće tražila i vaša agencija. No da se vratimo na temu, vi ste evo, spominjali usklađivanje standarda. Na koji način mislite to postići? Na koji način će agencija dakle, riješiti ove nedostatke koje trenutno postoje u željezničkom sektoru? zato što nam one onemogućavaju ispunjenje dakle, glavnih ciljeva, a to su prije svega slobodno kretanje ljudi i roba. Hvala vam. Jedna tehnička informacija za nove zastupnike. Ukoliko države članice, a ovdje ih je 18, ne primjenjuje ovaj četvrti željeznički paket prije 2020. onda oni zapravo ne poštuju oni onda zapravo dakle povređuju pravo Europske unije. I to može koštati značajne izvore novca. Zastupnik Kof. Um, uh, Evo, pozdravio bih uh, vaše izlaganje, to u ime kluba Zelenih. E, mi vas e, pozdravljamo i podupiremo u nastojanjima dakle, da se sredi ova situacija vezana uz željeznički sektor. Prije svega mislim na sigurnost te vrste prometa, a potom i na njezin doprinos u smislu zaštite okoliša sve većeg prijevoza putnika ovim vrstom prometa. Brine nas ovo postupanje ovih 18 država članica, ali zanima me jeste li optimistični, hoće li ostalih 18 država članica doista početi primjenjivati ove zakonske odredbe u sljedećih godinu dana? Smatrate li da će se to doista dogoditi? I potom drugo pitanje. Što mislite o privatizaciji željezničkog sektora, koje je stajalište vaše agencije, kako to može utjecati na usluge u željezničkom sektoru. Još jednom hvala vam na vašem izlaganju i radujemo se našoj budućoj suradnji kada su, kada su u pitanju ove teme. Hvala. Zastupnik Kampo, izvolite. Ja ću nastaviti na talijanskom. Italija i Francuska, vidjeli smo, nalaze se dakle među ovim državama koje su počele primjenjivati spomenuti zakonodavni tekst. Dakle, zanima me što je sa odobrenjem za korištenje vlakova dakle između ove dvije zemlje zato što imamo veliki interes eh, jednog talijanskog operatera, govorimo o liniji Milano-Pariz, potrebno je povezati ove gradove i to na jednoj određenoj razini. Što zbog gospodarskog interesa, što zbog ostalih eh, dobrih eh, razloga, to je povezano i sa prijevorem Frejus. Dakle, govorimo o ovom, e, ovoj e, liniji, dakle brzoj željezničkoj liniji koja bi povezala Torino i Lyon, dakle mogla bi se ostvariti već tamo 2030. Merci beaucoup. Monsieur Robert Zille, la parole... Hvala, zastupnik Robert Zile, izvolite. Hvala vam, gospodine Doppelbauer, na vašem izlaganju. Ja sam imao čast i bavio sam se u jednom svojem izvješću vašom agencijom i drago mi je što mogu primijetiti zaista sjajan napredak. Evo vidimo da je 18 država članica zatražilo odgodu od godinu dana, ali po meni to sada trenutno evo još nije razlog za sankcije. Moje pitanje je što je sa usklađivanjem tisuća tehničkih e, specifikacija kada je riječ o onima koje izdaju različite agencije, dakle nadležne za sigurnost prometa. Dakle, to je doista naporan dio posla koji traži korištenje velikog broja resursa. Potom pitanje širine tračnica, odnosno vagona. Mi smo posjetili Valencijen prije nekoliko godina i nije bilo ničega u vašoj bazi podataka. Govorim o ovoj širini 15 do 20 mm. Da li vi ovdje govorite samo o ovoj širini od 40 mm? Imate li sada sve te podatke u svojoj bazi podataka? I možete i nam objasniti što je sa prijelaznim razdobljima, dakle, za korištenje ovih standarda. Hvala vam, gospodin Zile. Gospodin Piper, vi ste ono na telefonu, sad više niste, izvolite, imate riječ. Nemojte brinuti, gospođo predsjednice, uvijek sam jednim uhom s vama. Što se tiče agencije, nekoliko ovih e, poteškoća s početnim e, koracima. Zapravo me brine to sve skupa, jer ukoliko će novac e, dospjeti na vaš račun tek nakon certificiranja, vi morate to obrazložiti ako samo osam članica uopće su prenijeli to svoje zakonodavstvo, pa postoji li zapravo rang lista nekih država članica koje su najloše u provedbi, koje su to, ako nam možete kazati. To je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje, imamo li i mogućnost e, da uvedemo dakle, postupak e, samog kršenja e, pravila zakona i ja već deset godina pratim ovaj projekt a i već pomalo sam malo nestrpljiv sve u, na prvi mah zvuči jako dobro, ali sve skupa predugo traje. Hvala vam, zastupnik Rike. Merci, madame la présidente. Salut. Euh, Hvala, e, pozdrav e, predsjedniku. Želio bih se osvrnuti na jedan manji e, detalj. Gospodine direktor je objasnio da nema željezničke veze s Briselom od Valencina Eh, na ovoj agenciji se radi od 1999. Eh, 2004. je otvorena. Eh, a 50 godina nam treba za ostvariti za izgraditi dakle ovu željezničku vezu. Treba nam 7 km za sagraditi dakle kako bismo Valencijen spojili sa Briselom. Prvo pitanje vaša procjena potrebnog broja službenika kako biste se mogli uhvatiti u koštac sa eh, četvrtim željezničkim paketom kako biste dakle u potpunosti mogli preuzeti eh, dužnosti i drugo je li komisija eh, popustila vezano za pitanje zapošljavanja Imate dakle tu ugovore na ograničeno razdoblje koji se eventualno mogu obnoviti i zbog toga je teško zaposliti ljude, specijaliste koji bi onda dakle prekinuli karijeru na nacionalnoj razini kako bi došli kod vas. Dakle, nema veliki broj stručnjaka, teško ih je zaposliti na eh, ugovor na određeno. Hvala. Gospodine Deli. Eh. Evo samo kratko pitanje. Možete li nam navesti točne razloge zbog eh, kojih je ovih 18 država članica zatražilo odgodu, dakle primjene ove uredbe I koje su dakle ova željeznička vozila bila razlogom dakle zabrinutosti ovih e, država članica. U svom izlaganju ste rekli da vas je u agenciji 170. Dakle, koliko se osoba bavi sa ovih trenutnih osam država članica koje primjenjuju dakle uredbu, a koliko bi vam ljudi trebalo dakle od iduće godine ukoliko sve bude išlo prema planu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine na vašem izlaganju svatko u ovoj dvorani želi si da željeznica postane još uspješnija i da e, može opstati e, u životu, ali to je opstanak e, nije moguć samo na taj način da se povećaju cijene cestovnog prijevoza, već je potrebno uvesti neke druge teme. Najveće izazove ste spomenuli. Mene bi zanimalo imate li brojke što je znači promjena lokomotive na granice, jer upravo zato što imamo drugačiji napon ili zato što vlakovođa ne zna jezik dotične zemlje u koju ulazi. Dakle, zanimaju me brojke, postoje li brojke, što ćemo dobiti kroz smanjenje birokratskog protekcionizma i kako bi željeznica mogla profitirati od ovakvih iskoraka. Madame Teller, je tiens à rappeler au sein grand eh, Žela bih eh, eh, podsjetiti da je najveći sektor, zrakoplovni sektor, koji ne plaća istu razinu poreza i koji nema isto usmjerenje. Dakle, recimo Bobu Boba, Popu Pop, recimo stvari onakve takvima kakva kakvima jesu, dakle, nelojalna konkurencija, to je zrakoplovni sektor e, koji e, e, ne dijeli drugima i a trebalo bi dakle da dijeliti pomoć željezničkom sektoru i to je već jedna dugogodišnja politika. Sorry, thank you. Good idea. Hvala vam, dobra ideja dobro ste nam opisali ovaj slučaj vlaka koji ide dakle iz Ukrajine u Poljsku. Spomenuli ste razliku u širini kolosijeka. Hoće li se to ispraviti u idućim 10-20 godina? To se razlikuje ovdje u Europi, dakle naročito kad govorimo o jako brzim vlakovima. Koja je vaša vizija? Merci Hvala lijepo na pitanju. Zastupnica Bilbao. Hvala lijepa. Hvala vam na vašem izlaganju. Ja sam bila izvjestiteljica za pitanje interoperabilnosti. Dobro smo surađivali to više od dvije godine. Uspjeli smo zajednički dogovoriti političko stajalište i obavili smo čitav niz pozitivnih postupaka. Imamo dakle situaciju u kojoj osam zemalja primjenjuje dakle ovu uredbu i mislite li da ovih preostalih 18 doista nešto konkretno radi? Ili mislite da je u pitanju nekakva protekcionistička taktika zbog koje dakle posežu za ovom odgodom? Drugo, Govorili smo o 11.000 različitih e, pravila koji se koje se primjenjuju dakle u različitim državama članicama. Jasno je da se tu mora uskladiti sve na nekih 300-400 zajedničkih e, pravila. Koliko se tu napredovalo? I nadalje, koje je vrijeme potrebno dakle, za odobrenje koje izdaje agencija. Je li to 23 mjeseca, 18 mjeseci? To mi se čini malo predugo. Koliko agencija mora čekati prije nego što nešto može poduzeti? U Španjolskoj imamo jedan problem, radi se o nepoštovanju standarda, dakle od strane vlakova koji se koriste. Vlada je upozorena zbog toga. Možete li nam reći što se događa? da li se ka rješavanju ovog doista ozbiljnog problema? Hvala. Zastupnica Lešant, izvolite. Merci, madame. Hvala, gospođo predsjedavajuće, gospodine direktore. E, kada se sada otvara konkurenciji putnički promet u Francuskoj, valjalo bi se osvrnuti na rezultate u državama koje je to već provedeno, e, bilo dakle da je riječ o komercijalnoj uslugi ili ugovoru e, ili dakle usluzi na temelju ugovora i tu valja uzeti u obzir ovu regionalnu regionalne aspekte i ti rezultati nisu ohrabrujući. Tu valja uzeti u obzir e, razinu sigurnosti, trošak po kilometru te povećanja cijene prijevoza. Prema e, tom izvješću e, Rafael iz 2018. E, je prije svega e, razloga, razlika između operatora u ovom e, sektoru komercijalnom i podugovorom. Samo u šest država je zapravo E, konkurencija e, došla, ali to se dakle odnosi samo na ovaj dio koji ne podliježe ugovoru. Dakle, e, otvaranje sektora, željezničkog sektora, konkurenciji, mora, to, to mora prethoditi i rasprava i koordiniranje sa svim akterima, prije svega potrošačima. Hvala vam. Evo, zaista veliki broj pitanja. žela bih naglasiti e, ovaj element e, sigurnosti. To je ključni element e, našeg odbora. I postavljeno je jedno pitanje, znači vezano za otvaranje konkurenciji, a to ponekad ima i teške socijalne eh, posljedice. Imamo eh, mi eh, određene zaštitne elemente. Tu se dakle mora uzeti onda u obzir i plaće i socijalni učinci. No pitanje kako se to može predvidjeti? Kako se učinci mogu predvidjeti na prava prava putnika Ponekad e, će se dakle, pitati, ponekad trebamo ostaviti osam bicikla u jedan vlak. E, to su prava pitanja i također ova pitanja vezano za uh, troškove um, troškove osoblja. Dakle, ukoliko nećemo imati tu intermobalnost, ukoliko nećete moći voziti bicikl, prevoziti bicikl vlakom, onda je to problem. Evo vidim da ste sada pod pritiskom. E, izvolite, dajem vam riječ, gospodine direktore. Hvala vam svima na vašim zanimljivim pitanjima. Evo ja ću, ukoliko mi dozvolite, početi od zadnjih pitanja, dakle pitanje vezano uz privatizaciju. Gospodarski aspekti ne spadaju u naše područje djelovanja. Koliko pogledate ona područja gdje mi nadziremo dakle, situaciju, primjerice sigurnost željezničkog prometa, onda tu ne vidimo nikakav negativni učinak u slučaju, dakle, u slučaju kada je sustav privatiziran ili ne. Dakle, kada je riječ o sigurnosti, čini se čak e, da bilježimo i pozitivan učinak privatizacije, ali o tome bi se dalo raspraviti. Pitanje zastupnice Bilbao. Prije svega, dakle, vrijeme potrebno za izdavanje odobrenja. Imamo stroga zakonska ograničenja, dakle ona se nalaze u direktivi o interoperabilnosti. Dakle, imamo jedan mjesec u kojem možemo utvrditi da je dosje kompletan, te potom četiri mjeseca da donesemo odluku. Ona može biti pozitivna, dakle, ili možemo donijeti negativnu odluku, odnosno odbaciti zahtjev. Dakle, rokovi su određeni zakonom. U prva dva i pol mjeseca izdali smo 92 odobrenja. Riječ je dakle o pitanjima homologizacije vozila. I tu imamo zakonski rok od mjesec dana. U prosjeku je to manje od 15 dana, dakle skratili smo te rokove, a naša ambicija je da to u buduće bude 7 dana. Dakle, toliko o tom pitanju. Potom pitali ste vjerujemo li da će države članice doista to napraviti, prenijeti dakle, direktivu u očekivanom roku. u nekim državama, primjerice Španjolskoj, razlog za ovu odgodu je bio političke prirode, dakle izbori, nova e, vlada i tako dalje. Ali ja sam e, optimističan, dakle ovaj prijenos i e, provedba će se dogoditi, dakle tamo do sredine 2020. Ne govorimo o Njemačkoj, Poljskoj, Austriji i tako dalje, dakle one su sve na e, dobrom putu i vidjet ćemo te zemlje u svom sustavu iduće godine. Potom je bilo pitanje hoćemo li doći do jednog sustava jedinstvenog kolosijeka za europsku u željeznicu, po tom pitanju nisam previše optimističan. Imamo europski dakle, sustav, dakle evropsku širinu kolosijeka, a potom imamo različite sustave koje evo, su već spomenuti, 15-20 mm, u njima dominira Rusija i on će uvijek postojati. Pitanje je samo koliko će se on dakle, duboko u Europskoj uniji primjenjivati. Potom pitanje o smanjenju nacionalnih pravila. Bili su ti konkretni podaci na jednom od slajdova koje sam prikazao. E, mogu vam to ovdje obrazložiti. Dakle, mi smo Pokrenuli inicijativu dakle, za smanjenje broja e, postojećih pravila je to tamo od 2016. I kada smo započeli imali smo na snazi 14.312 različitih dakle, nacionalnih e, pravila dakle, za odobrenja vozila. Sada smo nedavno izradili izvješće koje se bavi ovim pitanjem, dakle to je izvješće od prije dva mjeseca i sada je to oko tisuću pravila koji su još na snazi, njih 300, 400 još su predmet e, rasprava. Dakle, tu se ne slažemo sa državama članicama da su ta pravila i dalje potrebna. tada, dakle, tu vidim dodatni potencijal da se približimo ovom broju koji ste vi spomenuli, dakle, nekoliko stotina pravila koji će ostati na snazi. Općenito postignulo se dakle smanjenje sa 14.000 na oko 1.000. Smatram da je to sjajan rezultat. Onda vam dam neki kontekst. U TSI-u dakle, imamo 531 pravilo država članica koja ima najveći broj ovih pravila je Italija sa oko stotinjak. Dakle, imamo 500 europskih i 100 nacionalnih pravila. Prije smo imali tisuću i više nacionalnih pravila i oko 500 onih europskih. Dakle, ovdje se sasvim preokrenula situacija. Dakle, zastupnica Taler, ona je spomenula pitanje troškova. Možemo procijeniti dakle pitanje koje ste spomenuli. Dakle, prije svega vrijeme. Ukoliko ste izgubili tri sata ili ako ste primjerice došli u petak, tu ste izgubili dva dana, to zasigurno predstavlja strašan gospodarski gubitak. Osim toga ne, ne možete predvidjeti kad će vaša roba stići na odredište. To možete kada šaljete robu kamionom, ali ne znate kada će roba stići ukoliko šaljete željeznicom i to je velik problem. Potom troškovi troškovi signalizacije, ona se razlikuje od zemlje do zemlje, oni su izuzetno visoki. Koliko pogledate Eurostar koji se kreće od Londona do Pariza i Amsterdama, Eurostar ima devet različitih i signalnih sustava. Dakle, devet sustava znači devet puta skuplje nego koristeći samo jedan sustav. Potom da odgovorim zastupniku Rikeu. Broj osoba koji bi koristili dakle, vlak od Valencijana do Brisela. Naši sastanci se održavaju u Lilu, dakle 25 do 30 nas dolazi na te sastanke. Potom imamo sve veći broj e, gostiju, dakle, koji zbog upućivanja zahtjeva dolaze u naš centar. Evo, onda vidite koliko ljudi bi koristilo tu liniju. Što se tiče zapošljavanja novog e, osoblja, imamo dakle privremeno, mogućnost privremenog e, zapošljavanja. To nam je već dosta pomoglo. Potom smo imali i sreće jer smo tijekom zadnjih nekoliko mjeseci mogli privući velik broj ljudi koji su došli iz, iz željezničke industrije raditi za našu agenciju. Međutim, često nam je problem pronaći ljude sa odgovarajućom jezičnom e, kombinacijom, primjerice njemačke stručnjake koji govore poljski, takve recimo specifične e, jezične vještine općenito. Potom zastupnik Piper postavio pitanje prijenosa, dakle zakonodavnih propisa. Mislim da to nije problem kvaliteta, ali vidjet ćemo što će se dogoditi kada se sustavu priključe i sve preostale zemlje. Tada će Evropska komisija trebati poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko dođe do povrede prava. A zastupniče Zile, ja sam već spomenuo ovo smanjenje broja propisa, sada smo već došli sa 14.000 na 1000 i kad je riječ o širini koloseka 15-20, da, svi ti vagoni nam sada moraju doći na provjeru, ali trenutno razgovaramo sa četiri zemlje, dakle tri baltičke zemlje plus Finska. One su ovih osam e, država članica koje su već prenijele ovaj zakonodavni tekst. Jako dobro pregovaramo sa baltičkim e, zemljama i s njima moramo e, potpisati ne samo pojedinačni sporazum, već multilateralni sporazum koji se tiče ove širine kolosijeka. U tom kontekstu želim reći da smo dakle potpisali sporazum s organizacijom dakle koja se bavi ovom vrstom standarda. Što se tiče pitanja vezanog uz Italiju i prekograničnog prometa, jedno je dakle dozvola za vlakove i tu već e, nadugo pregovaramo sa dionicima iz industrije, potom je i tu drugo pitanje vezano uz sigurnosna odobrenja. Dakle, Trenitalija e, nam se e, obratila vezano uz izdavanje tih certifikata za prekogranični promet. Pitanje ovih preostalih eh, država članica se pojavilo u nekoliko navrata, ali smatram da sam na to već odgovorio. Potom vezano uz Španjolsku. Izravno smo i snažno uključeni u dijaloge dakle, sa predstavnicima španjolske eh, vlade. Mi smo dobro dakle analizirali situaciju sa španjolskim kolegama vezano uz postignuti napredak i dosta smo zadovoljni sa razinom suradnje i sa otvorenošću. Jedna od prednosti europskog tijela je što smo mi neovisni i objektivni, nemamo nikakvu političku agendu. Dakle, mi se oslanjamo isključivo na činjenice. Suradnja, otvorenost, povjerenje je jako poboljšano i zbog toga nam je jako drago. Potom zastupnik Marinesku, on je postavio pitanje u One Stop Shopu. Trenutno prihvaćamo teretne vagone. To možemo riješiti na teritoriju cijele Europske unije. Druga velika kategorija vozila su lokomotive. Ali imamo dakle tu samo osam država članica, dakle Nizozemsku, Francusku, Italiju, Rumunsku, Bugarsku i ne vidimo sad tu koridore dakle, koji su prolaze baš ovim zemljama. Vidjet ćemo kakva je situacija jednom kada svi uđu u sustav. Potom drugo pitanje, imamo li obuhvatni plan, dakle kada je riječ o smanjivanju, nacionalnih propisa, da ja sam to već rekao. Evo, kada je riječ e, dakle, o homologaciji, već sam to spomenuo, dakle potrebno je očistiti dobro taj cijeli sustav. Istovremeno radimo na sigurnosnim propisima i tu smo postignuli značajan napredak i sada se bavimo pravilima za operativno djelovanje. Tu je situacija nešto složenija, bavimo se izrazima kao što je operativni jezik. Tu odmah dolazimo do određenih kulturalnih razlika. Evo, nastavljamo s radom na potpunom usklađivanju. Nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Ukoliko nisam, molim vas da me podsjetite. Hvala gospodine e, ravnatelju agencije. E, trebalo nam je e, vremena, dali smo si vremena, ali vi ste također odaslali upozorenje vezano za i proračunska sredstva i za kadrovsku tematiku. Međutim, trebamo ići korak dalje. Ukoliko gledamo samo dakle, kratkoročno, onda se bavimo samo proračunom, međutim trebamo i dugoročno gledati i mi ćemo raditi na ovom odboru na jednom europskom planu za eh, obnovu u željezničkom eh, sektoru. Mi možemo i sa Investiju i sa Europskom bankom za investicije. Treba nam dakle jedan veliki plan za obnovu željeznica koje će dinamizirati države članice jer E, to svi trebaju, to je dobro i za, za borbu protiv klimatskih promjena, i za zapošljavanje, i za ovaj željeznički sektor. Moramo biti oprezni, e, i uskoro ćemo e, vis vidjeti. Dakle, stavit ćemo vas evo na put prema Briselu. Hvala vam na vašoj posjeti i sada vam želim reći Dakle, ovaj sastanak je zaključen. Vidimo se sutra. Sutra u 9 sati, e, samo koordinatori u 9, a glasovanje počinje u 10. E, nemojte zaboraviti glasi, ovu karticu za glasovanje, dakle u 9 koordinatori, u 10. Evo, hvala vam svima. E, možemo i e, pljeskati, molim po direktoru ERE.